Dear colleagues, please uh, take seat. First of all, uh, I would like... Uvaženi kolege, evo možemo krenuti, ako nemate ništa protiv, možemo krenuti sa stanjem dnevnog reda. Dnevni red je usvojen, a ja ću svoju najavu dati nakon monetarnog dijaloga, ali samo za početak, kao što znadete, ovo, ovaj sastanak produljen je na, za 30 minuta do 7, te će se glasati na kraju e, sastanka od 6 sati nadalje. Također, e, imamo odobravanje zapisnika sa prethodna 3 sastanka. Sjednice, zahvaljujem. A sada pozdravljam i Sharon Sharon Ball, svoju prethodnicu koja je sada u svojstvu članice nacionalnog parlamenta na sutrašnjoj važnoj konferenciji koju imamo i pozdravljam predsjednika Europske središnje banke Marija Dragija na prvom monetarnom dijalogu 2016. gdje će nam predsjednik Dragi prikazati perspektivu Europske središnje banke o monetarnim perspektivama, te ćemo raspraviti implikacije divergentnih e, politika Europe i Amerike i mogućnosti proširenja ova dva programa. Također e, to objašnjava zašto postoji toliko veliki interes za intervenciju predsjednika Dragija danas, a znate da u svijetlu e, povećanja rizika i, i dinamike inflacije u europodručju. Possibly e Vidjet ćemo koja je situacija sa politikom ECB-a u ožujku, njegovim uvodnim riječima na raspravi u plenarnoj sjednici u veljači predsjednik e, Dragi je ponovio svoje zalaganje za ove programe. Burze su nastavile bilježiti dobre, bilježiti značajne rezultate. Rekli smo da to ovisi o volatilnosti cijena dionica banaka. Sve je također povezano i sa svjetskim e, globalnim okruženjem, ali i sa nepotpunosti i krutošću bankovne unije i njezinog e, regulatornog okvira. Iz tog razloga e, doista nas zanima čuti mišljenje predsjednika Dragija i o mogućim ishodima e, revizije kvantitativnog popuštanja za, predviđene za ožujak, a u smislu sastava, i to ne samo e, veličine e, kupovine Europske središnje banke, nego i stanju bankovne unije i perspektive za njezino dovršenje u širem okviru produbljivanja Europske monetarne unije. Predsjedniče, dragi, izvolite. Mr. Chairman, Uvaženi članovi e, odbora za ekonomske monetarne pitanja, e, možemo reći da su prvi tjedni e, ovog mjeseca pokazali da su i euro i Europska unija suočeni sa velikim izazovima. Stoga će biti potrebno mnogi napori svih političkih dionika u sljedećim mjesecima da ih nadiđemo. Stoga sam sretna što sam ponovno pred ovim odborom kako bismo raspravili ove izazove i kako Europska središnja banka može doprinijeti njeznom e, rješavanju. U današnjem govoru govorit ću o globalnom gospodarskom kontekstu, nedavnim financijskim razvojima i stanju e, europodručja njeznom oporavku. A zaključit ću kratkom prezentacijom najnovijih e, odluka za objavu sporazuma o financijskoj aktivi ili ANFI jer znam da je ova tema nešto što doista zanima mnogo od vas. Da krenemo sa stanjem globalnog gospodarstva. Proteklih e, tjedana vidjeli smo sve veće zabrinutosti o e, izgledima globalnog gospodarstva. Aktivnosti i trgovinski podaci slabiji su nego što je očekivano turbulencija na financijskim tržištima je ojačala, a cijene robe dalje su pale. Usporeni rast u e, brzo rastućim gospodarstvima upravo je središnja točka ove nesigurnosti. Početkom ovog stoljeća mnoge brzo rastuća gospodarstva širila su se i rasla velikom brzinom, te su e, iskoristili veću integraciju globalno gospodarstvo i iskoristili su također i vjetrove e, dobro razvijenih financijskih tržišta. A kako se smanjuju ove stvarnosti, mnoge zemlje moraju se prilagoditi ove novoj stvarnosti, u mnogim gospodarstvima usporavanje je pokazalo, otkrilo i još pogoršalo strukturne probleme koji ograničavaju rast. Nastavak procesa rebalansiranja nužan je kako bi se osigurao održivi rast u srednjeročnom razvoju to bi moglo značiti u kratkoročnom roku neke dobre vjetrove u leđa, ali što bi te zahtjevalo i e, blisko praćenje povezanih rizika. Jedna posljedica ove prilagodbe je razilaženje gospodarskih ciklusa, dok e, se oporavak u naprednim gospodarstvima e, polako ubrzava. Rast u gospodarstvima, brzo rastućim gospodarstvima je počeo zaostajati i slabiti, a slabija e, e, potražnja na globalnoj razini doprinjela je i e, nedavnom padu cijene nafte i drugih roba, što je također još agraviralo fiskalne i financijske nesigurnosti u gospodarstvima koje izvoze. Te su zemlje koje su sada imaju pogoršanje trgovine E, smanjuju svoje aktivnosti dok e, se smanjila investicija u energetske sektore. Od prosinca također na tržištu je slabi raspoloženje i e, polako se usporava tempo, a to se pokazuje slabljenjem gospodarske aktivnosti diljem svijeta, također na brzo rastućim tržištima i potencijalnim lošim signalima iz pada e, cijena roba. Ali e, tijekom vremenom, vremena stanje na tržištu postalo je sve više volatilno i posebice e, podložno brzim promjenama, a u tom okruženju cijene dionica znatno su pale i također e, cijene bankovne imovine su bile jako pogođene i globalno i u Europi. Tu se također održavaju strahovi da neki dijelovi bankovnog sektora su izloženi višim rizicima u sektorima koji, e, u proizvodnim sektorima. E, najveći dio banaka registriranih u europodručju, iako su relativno ograničeno izložene prema brzorastućim tržištima i zemljama proizvođačima, ipak e, trže e, znatno ispod svoje vrijednosti. Pad u cijenama bankovne aktive još je pogoršan percepcijom da bi banke trebale više e, učiniti kako bi prilagodile svoje poslovne modele nižem e, rastu i jačanjem međunarodnog e, regulatornog okvira koje je uspostavljen od krize. Ali ipak moramo znati da regulatorna promjena koja je pokrenuta početkom krize je postavila temelj za trajno jačanje otpornosti ne samo institucija nego cjelokupnog financijskog sustava. Banke su izgradile e, bolje basere kapitala s boljim e, kvalitetom, e, smanjile su izloženost kreditno i poboljšale profil financiranja. Također, Bazelski odbor za nadzor banaka rekao je da je postignut znatan napredak u finalizaciji postkrizne reforme, te da preostali elementi regulatorne agente, agende reforme za globalne banke su konačno finalizirani. Pojašnjenje ovih elemenata omogućiti će regulatornu sigurnost koja će omogućiti stabilnost budućeg okvira, a time će se podupriti sposobnost bankovnog sektora za izradu održivih poslovnih planova za budućnost. I zapravo guverneri središnjih banaka i e, nadzorna tijela pokazala su i naznačila da neće znatno povećati e, zahtjeve za kapitalom u bankovnom sektoru. Znači neće biti bazala četiri. U europodručju Situacija u bankovnom sektoru danas je znatno različita od one kakva je bila 2012. godine, a možda najvažnije, banke u europodručju znatno su ojačale svoje e, pozicije kapitala tijekom e, proteklih nekoliko godina, kao kao posljedicu sveobuhvatne procjene comprehensive Assessment koji je proveden 2014. Za važne institucije, e, zajednički e, e, zajednički e, vrijednosni okvir CET1 povećan je sa oko 9 na 13%, čime su postale otpornije na negativne šokove, a osim toga kvaliteta kapitala banaka znatno je poboljšana. Sa su nadzornim revizijom i evaluacijom, odnosno s procesom, Europska središnja banka je e, ocrtala e, zahtjeve za kapitalom iz drugog stupa, što znači da se da, neće dalje povećavati zahtjevi za kapitalom i stoga sada bankovni sektor može bolje provoditi svoje planiranje kapitala, a nadalje u 2015. banke koje stoje pod nadzorom Europske središnje banke i dalje su povećale svoju dobit u odnosu na 2014. To omogućuje bankama da imaju odgovarajuće politike distribucije, a da istovremeno ispunjuju zahtjeve za regulatorne, zahtjeve za kapitalom i za buferima i da podupiru eh, financiranje gospodarstva te također monetarna politika Središnje banke i dalje podupire e, uvjete financiranja banaka i u širem smislu gospodarsku aktivnost. Očigledno neki dijelovi bankovnog sektora u, europskom, u europodručju i dalje su suočeni s nizom izazova, a ti izazovi imaju, e, su u rasponu od nesigurnosti o troškovima, sporova i restrukturiranja kod niza banaka do E, obrade e, imovine koju su stekli posebice u zemljama koje je najgore pogodila financijska kriza. Također postoji jedna skupina banaka koji imaju visoke razine nenaplativih e, kredita, NPL-ova, non-performing loanova. Međutim, ti nenaplativi krediti identificirali su tijekom sveobuhvatne procjene, a temeljem prvi puta zajedničke definicije, te su od onda uspostavilo odgovarajuće rezerve. Stoga imamo odgovar, u dobrom smo e, sada e, poziciji da smanjimo broj nenaplativih kredita u sljedećim godinama i u to svrhu nadzorna tijela Europske središnje banke rade sa relevantnim nacionalnim tijelima kako bi se osiguralo da naše politike za nenaplative kredite budu E, komplementarne sa neophodnim nacionalnim mjerama. Stanje oporavka europodručja i uloga ekonomskih politika. Na ovoj pozadini e, smanjenja rizika koji prolaze iz globalnog gospodarskog i financijskog razvoja, da pređem sada e, na ekonomsku situaciju u europodručju. Oporavak napreduje umjerenim tempom, a podupiru ga uglavnom naše mjere monetarne politike i njihov pozitivni impakt na učinak na financijske uvjete kao i niska cijena energenata. Investicije su i dalje slabe, zbog toga što postoje visoke nesigurnosti u odnosu na globalno gospodarstvo i šire geopolitičke rizike e, i to e, zabrinjava investitore. Nadalje, sektor e, građevinarstva nije se još oporavio. Kako bi pak europodručje postalo otpornije, potrebne su doprinosi svih područja politika. Europska središnja banka spremna je učiniti svoj dio u tom smislu, kao što smo najavili na kraju našeg posljednjeg monetarnog eh, sastanka u siječnju, upravljačko vijeće će revidirati možda i porazmisliti o monetarnoj politici koju je zauzela početkom ožujka. Fokus naših razmišljanja e, ići će u dva smjera. Prvo, razmotrit ćemo e, situaciju sa niske, uve, niske uvezene inflacije na, na domaće e, cijene i plaće i također očekivanja u odnosu na inflaciju, a to će ovisiti o veličini i e, nastavku trenda pada cijena energenata i robe. A drugo, u svjetlu nedavnih financijskih previranja analizirat ćemo stanje prenosa naših e, monetarnih impulsa u financijski sustav, a posebice u banke. Ako jedan od ova dva faktora e, budu identificirani kao rizik za stabilnost cijena, nećemo e, okljevati da djelujemo. Nadalje, naše politike i druge politike trebaju pomoći europodručju i gospodarstvu europodručja da se ustabili. To postaje sve jasnije, kao i da fiskalne politike trebaju podupirati ekonomski oporavak javnim investicijama i nižim stopama oporezivanja te nadalje ciklički oporavak treba biti podupiran učinkovitim strukturnim politikama. Posebice aktivnosti za poboljšanje poslovnog okruženja, uključujući stvaranje odgovarajuće javne infrastrukture, ključni su za pojačavanje produktivnih investicija, e, stvaranje radnih mjesta i jačanje produktivnosti. Poštivanje propisa pakta o stabilnosti i rastu i dalje je ključno kako bi se održalo povjerenje u fiskalni okvir. Dopustite da sada zaključim time što ću kratko nešto reći o nedavnoj odluci da se objavi sporazum o nefinancijskim e, financijskoj aktivi, takozvanoj ANFI. E, to je još jedan e, korak da ispunimo e, naše obveze za odgovornošću i transparentnošću prema vama kao parlamentu kao i prema cjelokupnoj javnosti. ANFA je sporazum između Europske središnje banke i središnjim bankama, nacionalnim središnjim bankama europodručja i osigurava da monetarna politika ne bude pod utjecajem operacija nacionalnih središnjih banaka koje su povezane s njihovim nacionalnim nemonetarnim politikama i zadacima. Pravo za provođenje takvih e, zadataka e, vraća nas na početak ekonomske i monetarne unije. U tom trenutku e, zemlje članice osnivači odlučile su centralizirati samo funkcije središnje banke i za one zadatke koji su nužni da se provodi jedinstvena monetarna politika. Svi drugi pak zadaci ostali su u rukama nacionalnih središnjih banaka. Takvi nacionalni nemonetarni e, zadaci politike uključuju upravljanje e, preostalim stranim rezervama nacionalnih središnjih banaka, uključujući zlatom, nakon transfera stranih rezerva prema Europske središnjoj banci e, upravljaju nekim e, portfeljima nemonetarne politike koje su povezane na primjer sa mirovinskim fondovima za zaposlenike ili platnim uslugama za nacionalne vlade. Kada e, nacionalne središnje banke imaju portfelje koje nisu povezane za monetarnu politiku u okviru njihovih nacionalnih zadataka, ti portfelji financiraju se ili od strane novaca središnje banke koju daju nacionalne središnje banke ili nemonetarnim pasivama. To pak ne utječe na monetarnu politiku sve dok je ograničeno na manje od iznosa um, izanog novca koje je potrebno javnosti. Ta granica omogućuje da banke i dalje moraju posuđivati iz euro sustava po stopi koju utvrđuje upravljačko vijeće. Tu ulazi ANFA pak u igru, a svrha je da ograniči veličinu e, nemonetarnih portfelja nacionalnih središnjih banaka, ne to e, od, povezanih, e, od povezane pastive, što omogućuje da eurosustav može učinkovito provoditi jedinstvenu monetarnu politiku. Naravno, pri provedbi nacionalnih zadataka nacionalne središnje banke moraju djelovati u skladu sa ugovorima uključujući zabranu monetarnog financiranja. Nadalje, ako se ovi zadaci na bilo koji način utječu na monetarnu politiku, oni mogu biti ograničeni, zabranjeni ili e, pod određenim uvjetima koje im nametne upravljačko vijeće. Objava prethodno povjerljivog ANFA teksta bila je rezultat jednoglasne odluke Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka u eurosustavu kako bismo ispunili našu obvezu za transparentnošću. Ova publikacija, ovo objavljivanje trebalo bi riješiti sve nesporazume koji ili sve što je nejasno što se tiče ANFE, a posebice pojašnjava da je jedinstvena i jedina svrha ANFE ograničiti monetarne e, operacije e, nacionalnih središnjih banaka povezane s nacionalnim zadacima, a koje su one, e, koje one mogu provoditi u skladu s ugovorima. Ništa manje i ništa više od toga, a te granice osiguraju također da zadaci nacionalnih središnjih banaka ne, ni na koji način ne utječu na ciljeve i zadatke eurosustava i posebice na jedinstvenu monetarnu politiku. Te na kraju, e, dopunjajući informaciju AMFI, Europska središnja banka objavila je podatke i o eurosustavu, odnosno agregiranom financijskoj aktivi eurosustava. E, Nacionalna središnja banka će, e, nacionalne središnje banke će također slijediti ovaj trend i objaviti svoje neto financijske aktive u svojim e, godišnjim izvještajima, a to će dati e, dobre informacije javnosti o tome e, o nemonetarnim operacijama nacionalnih središnjih banaka. Zahvaljujem, očekujem i vaša pitanja. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče dragi na ovim važnim i zanimljivim napomenama, posebice onima koji su povezani sa bankovnim sektorom, kao i na svim e, ovim daljnim e, koracima koje su povezane sa transparentnošću i e, svim onime što ste rekli o objavi ANFA sporazuma. A sada možemo krenuti na pitanje odgovore. Burhard Balci, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Dobro došli. Hvala vam predsjedniče dragi što ste došli. E, doista je važno da u ovim e, tako nesigurnim vremenima možemo međusobno razgovarati i također znam e, što će i drugi pitati, ali evo odmah dvije aktualne teme s moje strane, vrlo kratko, odnosno moja pitanja. Dakle, s jedne strane, krajem tjedna e, bit će summit u Briselu, europski sastanak na vrhu, gdje će se raditi o tome kako će Europska unija E, na kraju e, odlučiti e, u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu. Meni je sasvim jasno da se ugovori ne smiju mijenjati, ne mogu mijenjati i u tom pozivi Camerona na pravnu obvezivost, odnosno odgovarajući instrument međunarodnog prava. Dakle, mene ovdje brine da će time E, e, moći doći do utjecaja na regulaciju financijskih i različitih financijskih tržišta u Europi i za Europe. Mene zanima vidite li i vi potencijalnu opasnost takvog utjecaja, jer e, po mojem mišljenju takav instrumentarij za reguliranje financijskih tržišta je nešto što je E, kompetencija e, nije, nije spojiva sa kompetencijama regulacije na unutarnjem tržištu Europske unije. A druga stvar, u mnogim e, zemljama sada se raspravlja o ukidanju novčanica od 500 eura. Znadem da je to vrlo kontroverzna stvar i znadem da također i u vašem odboru su različita mišljenja o tome, pa sada moje pitanje koje je vaše mišljenje o tome? jer e, ova je tema nešto što je sada e, se fokusira oko pitanja smanjenja kriminala, ali moje osobno mišljenje ovdje mislim je li to možda i gubitak povjerenja u e, e samu valutu jer zapravo je to i neki znak recimo možda i za jačanje odljeva kapitala izvan Europske unije, možda u Švicarsku ili negdje drugdje, kao posljedica ovog eventualnog gubitka povjerenja. Hvala. Što se tiče prvog pitanja, uvjeren sam da će mi to pitanje postaviti neki vaši drugi kolege. Želim istaknuti sljedeće. Prije svega, SB ne sudjeluje u ovim pregovorima. Nije stranka u tim pregovorima. Zemlje članice su tu prisutne, dakle, i njihove vlade. Međutim, možemo reći koje su naše smjernice vezane uz ovo pitanje Imamo dva glavna aspekta koja valja zaštititi. Jedno je jedinstveno tržište, a drugo naša monetarna unija. Imamo koristi od jedinstvenog tržišta i zato ga valja zaštititi. i poprilično je jasno da od ključne važnosti daljnja integracija naše monetarne unije. To su dvije smjernice, odnosno stajališta SBA o onome o čemu se pregovara. Treće, što želim reći, to je nešto što sam istaknuo kod naše posljednje razmjene mišljenja, a tiče se dakle cilja ovih pregovora. Oni bi trebali učvrstiti Ujedinjenu kraljevinu u Europskoj uniji i Europska unija i Ujedinjena kraljevina trebali bi raditi zajedno. Oboje bi trebali imati koristi iz ovog procesa. Što se tiče vašeg drugog pitanja, prije svega želim jasno reći na ograničavanje novca i ova situacija sa novčanicom 500 eura nemaju e, jedno s drugim veze. Pregledala uvjerenje kod e, javnosti da se ove novčanice koriste u kriminalne svrhe. I tu nastupa, nastupamo mi gdje ne stoji da ljudi mogu štedjeti i u drugim vrstama novčanicama. Ljudi će nastaviti to učiniti sa novčanicama 200 eura. Ali ova od 500 eura se gleda kao mogući instrument za nezakonite aktivnosti. Dakle, unutar ovog konteksta e, razmišljamo o tome što poduzeti. To moramo učiniti oprezno i na najbolji mogući način. Upravno vijeće SB-a sada o tome razmišlja, eto razmišlja i izvršno, izvršno, izvršni odbor i to ćemo učiniti na najbolji mogući način, međutim nema veze sa smanjivanjem gotovine i to je važno imati na umu. Eliza Ferreira. Hvala, Eliza Ferreira. Uh, thank much for Hvala vam što ste danas s nama. Moje pitanje je povezano sa događajima prošlog tjedna. Vidjeli smo veliku pomutnju u Europskom bankovnom sustavu povezanost e, najosjetljivijih gospodarstva, dakle vezu sa javnim dugom, te me zanima vaš komentar. Neki jako važni komentatori su rekli da monetarna unija nije uspjela. Tko je zadužen za financijsku stabilnost je jedno pitanje koje smo čuli. Moje pitanje vama su je li moguće primjenjivati BERD kako to činimo u odsutnosti stabilizacijskog mehanizma. Ulazimo u treću fazu BRDD-a, e dakle sanacija, a da pritom nismo poduzeli prve dvije faze, to nalazimo sve u zakonodavstvu. I drugo, je li Logično da se u nekim e, gospodarstvima traži od banaka da povećaju kapital e, privatnim investicijama, a s druge strane govori se o Bejlinu i to šalje potpuno različitu poruku tržištima. Treće, kakve su vizije za e, bankovne sustave, je li se govori o primjeni SSM-a ili o politikama konkurentnosti komisije, da imitira li to ono što se može poduzeti u gospodarstvu, Dolazili li do konflikta između ovih e, dvaju programa. I još jednom povezano uz javni dug, 2012. mnogo smo govorili o ograničenjima kreditnih agencija, a među vremenu smo vidjeli da ESB donosi neovisno svoje odluke, dakle, neovisno o ovim rejtinzima koje daju ove agencije. Bismo li se trebali vratiti onome o čemu smo pričali 2013. u vezi s ovom temom? Thank you. As far as the first question is concerned, it's important to keep in mind that the responsibility... Hvala vam. Valja držati na umu da i odgovornost e, za BRD u komisiji i u SRB-u. Također, tranzicija prema ovim novim propisima Bejlina donosi značajne promjene. Mislimo da je to promjena na bolje. Na ovaj način se neće koristiti novac poreznih obveznika, no kako, na onaj način kako to učinjeno tijekom posljednje krize. S tim u vezi mi nismo izuzetak. Većina zemalja ima slična pravila o Bejlinu. Dakle, na komisije da nazire primjenu ovih propisa, da ocijeni njihovu učinkovitost i e, kako ova pravila mogu učinkovito funkcionirati. Prvi preduvjet je apsorpcija, apsorpcija banaka koja je na raspolaganju i s tog stajališta ono što se poduzelo unatrag godinu, godinu i pol dana sa telac om na svjetskoj razini i MRL-om, dakle je upravo korak u dobrom pravcu. To znači da će značajne banke imati odgovarajuće preduvjete kada je riječ o njihovoj kreditnoj sposobnosti. Je li to, kosi li se to sa financijskom stabilnošću? Pa sama pravila BRD-a govore o izuzećima kada su u pitanju određene pasive koje mogu biti izuzete u situacijama dakle sistema, sistematske financijske nestabilnosti. Kao što sam već istaknuo, ocjena ove situacije je nešto što je na komisiji na SRB-u. Što se tiče javnog duga, SB se time poprilično bavio. I ne smijemo smetnuti suma da se da je ono što se, da, da su kreditne agencije nešto o čemu vode računa prije svega investitori. To je njihov najvažniji aspekt. ne bi imalo smisla imati njihove vijesti, njihove projekcije ukoliko ih ne bi koristili investitori. To je jedan preduvjet. Drugi preduvjet je da se na njih gleda kao na neovisna tijela. Mi smo spominjali mogućnost Europske agencije za rating i dalje razmišljamo o tome kako kombinirati od dva aspekta, dakle kako da one budu prihvaćene od investitora, da budu neovisne, da ne budu dakle u rukama najvećih agencija za kreditni rating. Hvala lijepa. Samo jedan komentar kaže zastupnica. Nije moguće, veli predsjedavajući. Hvala vam na pojašnjenju o BRD-u. Sandra... Sandra izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine dragi, što ste došli na naš današnji sastanak. Važno je da odgovarate za svoje politike ovdje u parlamentu, jer vidim da se vaše politike sve više kritiziraju, to sam čuo prije par tjedana u Strasburu kada ste gostovali na plenarnoj sjednici, vidimo što stručnjaci pišu, što pišu profesori, ekonomisti, pa i građani se žale da nema gotovo više uopće kamata na štednju. Naš ministar financija to istaknuo prije nekoliko godina tada su ga kritizirali, međutim evo ispalo da je on u pravu kada je riječ o ovoj situaciji. Imamo jako niske kamatne stope, kada to nije funkcioniralo imamo, onda smo uveli još niže kamatne stope, a onda smo uveli kvantitativno popuštanje i sada evo ponovno govorimo o istim stvarima, dakle još više kvantitativno popuštanje. Mislim da to ne može biti dio rješenja, već je dio problema. Trebali bismo izmijeniti naše politike, jer dolazim do svog pitanja. Čuo sam da ESB raspravlja sa talijanskom vladom o kupovini loših zajmova. Moje pitanje je vama vrlo jednostavno. Zašto? Zašto uopće to uzimate u obzir. Pa vidim da bi to pomoglo talijanskoj vladi, ali kako za Boga to može biti u interesu ostatka europodručja. Nećemo valjda sa štednjom građana na sjeveru Europe pomagati u ovakvim slučajevima. Dakle, moje pitanje, gospodine Dragi, zašto se to čini? Let me first answer the first question. govoriti na prvo pitanje. Ne bih se složio sa ovim što ste rekli da kvantitativno popuštanje ne funkcionira. Rekao bih da to jako dobro funkcionira. Imamo procjenu, dakle pola, polovica oporavka koju smo vidjeli unatrag dvije godine, dakle, oko polovice tog oporavka se može pripisati našim monetarnim politikama. Nemojte zaboraviti da je naša monetarna politika unatrag četiri godine bila jedina stimulativna politika. Dakle, da se suočavamo sa situacijom koja je drugačija od ona prije dvije, tri godine. Vidimo postupni oporavak, on nije spektakularan, ali je postupan i stalan. I upravo na osnovu toga želimo dostići drugi cilj, a to je obuhvatiti stopu inflacije koja je blizu 2%. ova situacija nije zadovoljavajuća. I kao što sam rekao u svom uvodnom izlaganju, upravno vijeće će revidirati i vidjeti kako, kakva je situacija sa monetarnim politikama na svom sastanku u ožujku. Ova politika je stvorila niske kamatne stope. A da vas priupitam, je li to nešto što se tiče isključivo europodručja? Nisu li niske kamatne stope nešto što bilježimo svugdje? U SAD-u, u Japanu? Dakle, nema tu nikakve posebnosti monetarnih politika SBA problemi vezani uz mirovinske fondove, uz štednje, uz uh, osiguravateljske fondove, problemi povezani s tim u europodručju. Oni su jednaki onima u SAD-u i u Japanu. Ali rješenja se donekle razlikuju. To ovisi o regulatornom okviru, o strategiji za štednje, za investicije. Mi smo svjesni toga i htjeli bismo da kamatne stope porastu. To bi značilo da uspješno postižemo oporavak, da se inflacija vraća, dakle približava našem cilju, međutim to sada nije slučaj. Iskreno, mislim da sada nitko ne uzima u obzir promjenu politika, ali i ukoliko smo promijenili, onda bi se pogoršali gospodarsku situaciju i produžili vrijeme potrebno za smanjivanje inflacije. Drugo pitanje. Reka se da SB razgovara sa talijanskom vladom. Ja ne znam, nisam, ne znam ništa o tome. Međutim, rekao bih nešto o tome što je svanulo medijima prije dva, tri dana. Dakle, po toj priči ESB bi kupovao nenaplative kredite u Italiji. Pa, ne znam otkud to. Dakle, ne govorimo u kupnji bilo čega. Pitanje je bili ovi nenaplativi krediti u određenom obliku od strane SBA bili, mogli biti prihvaćeni kao pasiva i to se razlika od kupnje, to morate imati na umu. Dakle, mi znamo koje su pravila vezano za pasivu i to bi se zasigurno odnosilo na sve nenaplative kredite. I unutar tog konteksta ocjena bi trebala biti 1A ukoliko bi se uzelo uopće u obzir od, otkup takve, kolaterala. Nisam e, upoznat dakle sa ovim razgovorima ili pregovorima koje ste spomenuli. Nemamo dakle gubitke u kolateralu s naše strane. Thank you. Silvi Gular. Hvala vam, Silvi Gular. Hvala lijepo. Um, it's a follow-up of Burkhard Balz question. Nadovezat ću se na pitanje Burharda Balca. U tijeku su dakle pregovori kako bi se pronašao novi okvir za e, Ujedinjenu kraljevinu u Europskoj uniji. Za mene su to do sad bili osnivački ugovori. Istoga odluka šefa vlada i država može stvoriti političku nesigurnost. Dva pitanja. Dakle, hoće li taj međunarodni sporazum stvoriti opasan e, presedan sistematske dakle, prirode, što može utjecati na tržišna gospodarstva. A u svom odgovoru Burhadu ste rekli da SB nije stranka u tim pregovorima, ali kada bi bila kada bi se govorilo o pravoj promjeni e, osnivačkih ugovora, onda biste imali pravo dati svoje mišljenje. Ne mislite li da tu postoji e, rizik povezan sa postupkom koji su odabrali. I drugo, mi smo li trebali iskoristiti ovu priliku za konsolidaciju, odnosno za e, daljnju integraciju europodručja. Cilj ovoga je pronaći dakle, pravedan sporazum po kojem Ujedinjena kraljevina ima jasnu poziciju, ali naši građani bi također trebali imati koristi od tog sporazuma. Hvala. Slažem se s vama u oba vaša zaključka. Što je Kako govorimo o sporazumu, da, ukoliko on nije jasan, onda bi on mogao imati dosta loše posljedice za Europsku monetarnu uniju i za područje. Dakle, što je jasni sporazum, to je bolje za sve nas drugo. Također se slažem sama da bismo trebali iskoristiti ovu priliku za produbljivanje naše monetarne unije. Ako drugo, posljednji događaj su pokazali da nedovršena monetarna integracija može postati slabost. To je još jedan razlog zbog kojeg bismo trebali iskoristiti ovu priliku kako bismo produbili našu integraciju. Iz tog stajališta, da ko sporazum kakav god on bio, ne bi smio ometati dakle daljnju integraciju monetarne unije. E, imate vremena za dodatno pitanje, izvolite. Često čujemo da se diskriminira Veliko Britaniju, no oni su donijeli svoj vlastiti i svoju odluku, izbor, da ne pridruže se eurozoni. Dakle, to je njihov izbor. A što je sa diskriminacijom naspram Eurozone, Ukoliko institucionalni okvir koji smo učinili kakav jest, dugoročno gledano potraje. Kao što sam rekao, već moramo zaštititi dva aspekta i to nam je nekako vodilja i bit će prije svega jedinstveno tržište mora biti zaštićeno, a druga stvar je integracija Europske monetarne unije. Dakle, obje strane, obje stvari treba podjednako zaštititi u svim slučajevima i u ovome koje ste vi spomenuli, a i u drugim Hvala, Marisa Matijas. Hvala vam. Gospodine dragi, zahvaljujem što ste nam se danas došli obratiti. Već godinama se njeće prošlost, a ECB je konačno proširio svoje monetarne politike kako bi pokušali nadići recesiju i ponovno započeti rast unutar Europske unije. Međutim, istodobno ovaj program e, postoji u kontekstu država članica koje nameću vrlo e, recesijske gospodarske politike. To je moje prvo pitanje. Dakle, uzevši u obzir globalni kontekst eh, van onoga što biste vi možda sami željeli, jesmo li ili nismo došli eh, u situaciju eh, određene ravnoteže. Dakle, možete li trenutno vidjeti kakvo je stanje i promijeniti situaciju ili će se nastaviti na, s ovakvim recesijskim mjerama? Drugo pitanje, bankovni sistem 2016. E, bankovne dionice pale su više nego 2008. godine u istom razdoblju, tako da je perspektiva sve gore i gora. E, rast se ne poboljšava, da to blago kažem tako. Tako da usprko svim povoljnim uvjetima koji postoje korištenja nekonvencionalnih monetarnih politika, zbog čega bankama ne ide bolje. Mislim da možemo reći da je politika kvantitativnog popuštanja zapravo zaglavila, da s jedne strane postoji opasnost deflacija, a s druge strane gubitak profitabilnosti u samim bankama. Moje pitanje, gospodine dragi, sljedeće. Ukoliko pretpostavimo da je glavni problem u proračunskoj politici, zbog toga što nije dobra kombinacija pogođena između proračunskih i monetarnih politika. Da li ECB ima pojma što uopće radi? I treće pitanje. Rekli ste da će sve biti u redu u vašoj uvodnoj izjavi i usprkos e, novcu koji su banke lako dobile e, i da će taj novac konačno doći do stvarnog gospodarstva svima je jasno da je kombinacija politika u eurozoni propala i ECB mora zapravo pripoznati ograničenja svojih politika, osobito kada postoji protociklička proračunska politika koja nam trenutno zapravo toliko nedostaje. Da, postavili ste tri pitanja. Prvo se tiče fiskalnih politika, u kontekstu monetarne politike koja je bila akomodativna i koja će takva i ostati to za duže razdoblje. Ako pogledamo fiskalnu politiku eurozone, zapravo pomalo imamo ekspanzionistički stav u tom smislu. E, prošle godine situacija je bila neutralna, više se radilo na konsolidaciji u godini prije, a sada dolazi do lagane ekspanzije. Da li to znači da je to ekspanzivno za sve koji su uključili, uključeni? Odgovor je naravno ne. Fiskalna politika može se koristiti i trebalo bi ju koristiti ovisno o tome gdje pojedine zemlje imaju fiskalnog prostora. Tako da pravila i zapravo osnova svih pravila je samo jedna. Zemlje koje imaju dostatnog fiskalnog prostora trebali bi ga koristiti, a zemlje koje ga nemaju ne bi trebale. Odgovornost za primjenu pakta o rastu i stabilnosti leži na komisiji i trenutna pravila ugradila su određenu mjeru fleksibilnosti koju komisija dobro zna kako protumačiti. Međutim, Mnogo se može učiniti na poboljšavanju fiskalnih politika načelno govoreći u njihovom samom sastavu. Hoće li one dakle biti ekspanzivne ili će biti kontraktivne e, ili konsolidativne. Dakle, sastav tih fiskalnih politika bi trebao biti upravo ono što ste navikli da ja govorim pozitivan, podoban za ostvarenje rasta. A to pak znači da se naglasak stavlja na javna ulaganja, ulaganja u infrastrukturu, te da se smanje porezna opterećenja. A isto tako da se financiraju one strukturne reforme koje, su, koje potiču potražnju. Dakle, ovdje konkretno govorimo o strukturnim reformama koje pogoduju privatnim ulaganjima, koje pogoduju stvaranju novih radnih mjesta. To je dakle idealan sastav fiskalnih politika. No moramo imati na umu da poštivanje pravila pakta o rastu i stabilnosti je također nešto što je važno. I radi se o vrlo složenoj slici jer ona ne pokazuje niti odražava jednake gospodarske uvjete u pojedinim zemljama. No, svejedno, to je okvir, podsjetit ću vas još jednom, okvir unutar kojega je monetarna politika zapravo bila jedina doista stimulativna politika u proteklih četiri godine. Što se banaka tiče, nastavit ću zapravo u istom smjeru što se tiče ograničenja monetarne politike. Tu postoje više stavova i govorimo o različitim kompletima, nizovima tih ograničenja. S jedne strane imamo spremnost na djelovanje, s druge strane sposobnost za djelovanje, a treća stvar je učinkovitost naših aktivnosti. Mislim da ste vi pretežno ciljali na ovu treću stvar. Kao što sam već rekao, u hcb u smatramo da monetarna politika zapravo je zaslužna za polovinu rasta i oporavka unutar eurozone u rastu BDP-a u protekle dvije godine, a druga polovina više manje bi mogla biti pripisana nižim cijenama nafte. Dakle, po nama, naša monetarna politika je bila učinkovita i i dalje jest učinkovita. No kao što sam u više navrata rekao, postoji niz instrumenata koje se može upotrijebiti i svakako ih sve imamo na umu i vidjet ćemo koji su najučinkovitiji. Treće pitanje dakle se ticalo banaka, no zamolio bih vas ako ga možete samo ponoviti. Bojim se da smo prekoračili vrijeme. Samo ukratko pitanje se ticalo mm, neuspjele kombinacije politika, dakle kombinacije fiskalnih i monetarnih politika. Jer rekli ste da će novac konačno doći do stvarnog realnog gospodarstva, na to još nije slučaj. Dakle, to me zanimalo. Dakle, tu postoji cijeli niz e, pokazatelja, kreditni tijekovi, spredovi, znači čini se da je na to sve utjecala naša monetarna politika. Sven Giegold. Prije svega, kratko bih samo rekao da što se tiče bavljenja pojedinim problemima sa bankovnim obveznicama, i trenutnim pregovorima, pregovorima oko kriterija prihvatljivosti za Bejlin, dakle za, naciju, sa, sa sanaciju, zapravo sam iznenađen što čujem da neke države članice, a i predstavnici ECB-a traže da se određene obveze tu isključe. Vi ste natuknuli nešto u tom smjeru mislim da je vrlo važno da Europska unija čvrsto stoji pri zahtjevima za obveze koje traže od banaka i da ne daje pogrešne tržišne signale kako bi se oslabila tržišna, što bi dovelo do oslabljenja tržišnih pravila koje smo uveli. A drugo pitanje, druga stvar je ako pogledamo podatke o svopovima i očekivanje inflacija, čini se da su trenutno ona utemeljena na sljedećih 10 godina i mnogo ispod ciljeva ECB-a. Možete li nam zbog toga objasniti koje mjere predviđate ili razmatrate kako bi se zaštitili dio ugled središnje banke što se tiče njihovih prognoza i ciljeva. Dakle, možete li nam reći koje mjere predviđate srednjoročno i drugo što smatrate da bi bio odgovarajući fiskalni stav eurozone kako bi se nadopunila vaš, nadopunio vaš stav o monetarnoj politici? I za kraj možete li nam dati, reći nešto više o tome kakve stopa inflacija tijekom kojeg vremenskog razdoblja biste smatrali pokazateljima uspjeha ili pak neuspjeha monetarne politike ECB-a? Hvala vam. Želim biti jasan prije svega financijska stabilnost i izuzeci koje sam prije spomenuo zapravo su u BRRD-u. Ne radi se o nečemu što sam ja ili predstavnici Središnje banke iznijeli. Oni su sastavni dio odredbi BRRD-a i ja sam samo podsjećao na te odredbe. Dakle, slažem se u potpunosti sa time da je dio uspjeha provedbe, rekao sam već prije svega da je uvođenje BRD-a promjena na bolje. A uspješna provedba pravila s vremenom ovisi o tome da banke imaju dostatne kapacitete za gubitke. Dakle, to je jedan e, zahtjev i to je uvijek vezano sa DCDSM-om e, što će zapravo pobrinuti da čime, kroz što ćemo se pobrinuti da do toga i dođe. Ali slažem se s vama jer provođenje ovih pravila, pravodobno provođenje, provođenje pravila je ono na čemu sve počiva. A treće, a to je gdje je potrebno još poboljšanja, sve skupa također ovisi o tome kako države članice zapravo prevode ova pravila u svoje zakonodavstvo. Dakle, imamo, imali smo dva slučaja gdje su dvije zemlje, Portugal i Italija, upotrijebili pravila bail sanacije i zapravo su one bile provedene na različite načine. A to je važno jer jednaka provedba diljem eurozone vjerovnicima bi dala sigurnost da se prema njima odnosimo jednako u svim dijelovima eurozone mnogo govorimo o bankovnoj uniji, no ukoliko nemamo jednaki odnos pod pravilima Belina, vrlo ćemo biti daleko od prave bankovne unije. To je ono gdje je potrebno još poboljšanje napraviti. Dakle, samo sam želio razjasniti to kakav je moj stav što se tiče e, pravila BRD-a. Druga stvar, očekivanja inflacije, ispravno ste primijetili, doista smo daleko od tih e, očekivanja jer ne koristimo ovdje samo jedan pokazatelj koji će nam dati nešto kroz pet godina. Mi zapravo koristimo cijeli niz e, pokazatelja, ali bez obzira na to koje koristimo, daleko smo od svog cilja. Zbog toga je naša monetarna politika takva kakva je i kao što sam prije rekao, vijeće će revidirati i možda i promijeniti taj stav u ožujku. Kakvu smo inflaciju zapravo željeli da bismo mogli proglasiti uspjeh? Naš cilj je inflacijska stopa ispod, no blizu 2%. Što znači da način na koji želimo postići te ciljeve i vremenski okvir kroz protekle dvije godine se zapravo produžio. Očekivali smo da ćemo to postići 2017. no sada će to ipak biti malo kasnije. Razlog za to je prilično jasan. Došlo je do razvoja događaja van naše kontrole u ostatku svijeta, osobito kao što sam rekao u brzo rastućim tržištima i osobito vezano uz cijene roba i energenata koje objašnjavaju e, produljenje ovog vremenskog okvira za postizanje inflacije. Izgled začeno, ista situacija postoji u SAD-u i prilično slična situacija u Japanu. Dakle, cijeli svijet je u sličnoj situaciji. Ono što je za nas pak važno je da li je to dobar razlog da napustimo svoju strategiju monetarne politike. I odgovor je ne. Kao što mislim da sam i na prošloj tiskovnoj konferenciji rekao, nećemo odustati. I pitali ste za kraj jedno komplicirano pitanje, koji bi bio odgovarajući fiskalni stav za eurozonu? Trenutno, takav fiskalni stav je upravo ono što imamo danas, lagano ekspanzivni stav. Idealno govoreći, fiskalni stav bi trebao biti ekspanzivan, no poštujući pakt o rastu i stabilnosti. To bi bilo načelno govoreći. No kao što sam već prije rekao i uvijek na tome inzistiram jer meni je zapravo to lako reći, ali vrlo teško je to provesti politički, e, radi se o samom sastavu proračuna koji doista znači čak možda i više od samih e, zbrojeva i statistika. Hvala vam Marko Dani. Hvala vam. Dva pitanja za gospodina Dragija. Prvo se tiče jedinstvene valute i njezine održivosti. Nakon 40 godine gospodarske doktrine sada imamo 17 godina empirijskih dokaza o činjenici da je ona nije uspješna. Imamo ovaj sustav fiksnih tečajeva, to je dovelo brojne zemlje do kolapsa, europodručje je jedina zemlja na jedino područje na svijetu koje još uvijek stagnira. Ministar Padoan je prije jedno mjesec dana u odboru za zapošljavanje istaknuo da bez eh, povoljnog tečaja, da oni koji nemaju mogućnost devalvacije vlastite valute, da to dovodi do smanjivanja zaposlenosti i gospodarskih teškoća. Mene zanima da li se vi slažete sa ovim što je rekao ministar, a to su ponovili brojni ekonomisti. Tu se potvrđuje da ovo održavanje eura po svaku cijenu znači prihvaćanje visoke stope nezaposlenosti. Prvo drugo pitanje se tiče propisa kojim se trenutno raspravlja u europskim institucijama i u gospodarskom svijetu dakle da se od državne obaveze više ne smatraju uh, instrumentom bez rizika. To je ministar financija Šojble uh, poručio uh, guverneru Njemačke banke, te me zanima što vi mislite dakle o tome da se državne obveznice unutar europskog sustava više ne smatraju kao proizvodom bez rizika i koji bi mogao biti njihov utjecaj po financijsku stabilnost bankovnog sustava koji je već izvrgnut stresu. Dakle, hoće li to značiti od dodatne žrtve kako bi se održala stabilnost sustava. Znamo da unutar talijanskog sustava banke imaju 400 milijardi eura, dakle državnih obveznica, zanima me koji bi mogao biti koja bi mogla biti posljedica po financijske, eh, po, financijska tržišta, te koja bi bila situacija na financijskim tržištima Europe. Odgovorit ću na engleskom ili... Okay, grazie per il permesso. Ehm, Hvala na dozvoli. Odgovorit ću na vaše drugo pitanje prije svega. O, trebaju li javne obveznice biti risk free ili ne, to je nešto o čemu se e, razmišlja već skoro dvije godine. Financijska kriza 2010. i 2011. dogovorom iz Dovila državne obveznice nisu risk free. U našim stres koje je poduzeo SB, oni e, se smatraju da nisu, dakle nisu risk free. To je činjenica. On se mora pretočiti u opća pravila. A to je problem globalnog karaktera. Ne možemo samo mi u Europi e, preuzeti tu inicijativu. Moramo držati, e, moramo imati na umu ono što se događa u drugim e, dijelovima svijeta, dakle odbor iz Bazela koji se bavi propisima koji vrijede, mogu reći, za sve zemlje, dakle i za SAD, Japan, Ujedinjenu kraljevinu. Već duže vrijeme razmišlja o tome kako bi trebalo biti uređeno ovo pitanje koje se tiče državnih obveznica. Podsjeća vas da postoji dokument koji smo objavili. Tu je jedna nota SBA koja je bila predmet e, rasprave u odboru EFS. Dakle, to je vrlo važno pitanje. kojim ćemo se morati pozabaviti, ali to je pitanje koje poziva na velik oprez. Što se tiče vašeg prvog pitanja, razlikuju se naša stajališta. Ja ne mislim da je euro uvjet za dugoročnu nezaposlenost. Ona je u velikom broju su u dijelom posljedica krize, dijelom posljedica gospodarskih politika iz vremena prije krize. Danas imamo 10,6 ili 7%, dakle je stopa nezaposlenosti u europodručju, a prije krize brojke nisu bile puno drugačije. Dakle, očito da postoje E, strukturalni nedostaci koji se nalaze u samim temeljima ovih brojki. Naravno da je usvajanje jedinstvene valute donijelo neke, neke ograničenja koje prije nisu postojali. To je, to je povezano i sa tečajem koji ste spomenuli. I jasno da u ovoj nove situaciji treba promijeniti upravljanje gospodarskim politikama i treba poduzeti reforme koje su potrebne. Ispričavam se na svom dugom talijanskom odgovoru. Hvala vam na dozvolu da govorim tim jezikom. Our institution works on the basis of multilingualism, so. Eto, imamo ovdje načelo multilingvalizma, više jezičnosti, pa ćemo to provoditi. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. U Davosu ste rekli da ćete revidirati u ožujku monetarnu politiku kako biste mogli pružiti snažniju podršku gospodarstvu. To je vrlo dobro. Rekli ste također da ne postoji ograničenja u nekonvencionalnom arsenalu koje bi središnja banka mogla primijeniti da postigne svoj inflacijski cilj od 2%. No uzevši u obzir da već imamo negativno stanje i da imamo prilično lošu situaciju, kakve alternative su vam zapravo preostale? Gospodarstvo eurozone nije ponovno pokrenulo se i mislim da je to e, doista nešto što vodi do problema u e, solventnosti privatnih banaka, ali i u životnom osiguranju. Kada god vidimo e, sve veće brige na tržištu kapitala, obećava se više produžuje se monetarno popuštanje, dolazi do injekcija likvidnosti, no to ne dolazi do stvarnog gospodarstva, već nestaje sve u spekulacijama kvantitativno popuštanje i njegova primjena koji će zapravo biti e, rezultat toga hoćemo li ovakve programe provoditi za uvijek ili će doći do još daljnjih migratornih programa kako bi se poboljšao e, rast eurozone. Vidimo da postoji sve veća divergencija u pitanjima stopa rasta inflacija, nezaposlenosti između država članica eurozone a isto tako postoji problem platnih problema u Njemačkoj i drugim članicama. Dakle, kako možemo tu silaznu putanju prekinuti bez da utječemo na vrijednost eura. Imamo svojevrsnu situaciju euro titanika i zanima me kao ekonomist usprkos neprekinute euro krize i dalje mislite da euro kao jedinstvena valuta ima budućnost. Drugim riječima, nismo li mi zapravo zona koja koristi ipak više različitih valuta? yes, I think the euro has a future. Da, ja mislim da euro ima budućnost i kao ekonomist kažem da euro ima budućnost. No, odmah bih potom dodao da moramo raditi na toj budućnosti. I povezat ću to s nečim što mi je prije spomenuto. Ovu priliku moramo iskoristiti kako bismo produbili integraciju ove monetarne unije. Pozabavio bih se sada prvim dijelom vašeg pitanja. Dakle, da li Središnja banka ima na raspolaganju dovoljno instrumenta? Odgovor na to je da. Naš kupovni program je fleksibilan, dovoljno fleksibilan da ga se prilagodi promjenjivim okolnostima gospodarstava i tržišta. To smo već pokazali, prilagodili pojedine parametre pokazali smo to i šireći raspon obveznica koja se može kupiti, pokazali smo to i šireći horizont i vremenski okvir za naše ciljeve. Uzgled rečeno, e, produljenje tih rokova koje kojima je odlučeno početkom prosinca dodat će nešto manje od 700 milijardi eura dodatne likvidnosti između danas i 2019. Dakle, to je gotovo dvije trećine izvornog programa. Tako da to doista nije nešto zanemarivo. Uvjereni smo da ukoliko će to biti nužno i kao što je objavljeno nema dugo upravljačkoj odbor će revidirati, možda i promijeniti stav o monetarnim politikama početkom ožujka, a ukoliko se do toga dođe, imamo niz instrumenta i pokazali smo da možemo svoj kupovni program prilagoditi u toj mjeri, kao i druge instrumente. Hvala. Thank you. Uh, uh, uh, Pablo Zalba. Pablo Zalba, izvolite. A nažalost nemamo vremena za naknadno dodatno pitanje. Zahvaljujem predsjedniče, dragi, ja ću govoriti španjolski. Pitanje o Brexitu. Slažem se da je to prilika za eurozonu da e, krene korak prema integraciji e, dalje, ali slažem se s vama također da trebamo zaštititi jedinstveno tržište i monetarnu uniju. Međutim, mislite li doista da je na tržište u opasnosti i mislite li doista da je monetarna unija u opasnosti u ovim pregovorima? Jer niste pojasnili, čini se, zašto ste to rekli. A spomenuli ste i da bismo možda trebali više javnih investicija ali i manje poreza, ali ste istovremeno rekli da moramo biti vrlo strogi i poštivati paktu o stabilnosti i rastu. Kako ćemo onda mm, to sve ujediniti? I posljednja stvar o bankama u europodručju i o njihovoj situaciji, a posebice što se tiče usporedbe sa situacijom iz 2000. Naime, nismo li sada e, u situaciji velike nestabilnosti? Mislite li da bi da su možda e, reakcije tržišta pretjerane. Te na kraju što se tiče kapitalizacije banaka u Italiji e, u odnosu na druge procese rekapitalizacije ili kapitalizacije. Neki, e, puno se tu insinuira, imate li nekih komentara možda na to ili da Hvala. Hvala. Što se tiče prvog pitanja, moram ponovno reći, Središnja banka ni Europska središnja banka ne sudjeluje u tim pregovorima i ne kažem i ništa ne mogu reći, nisam do sada ništa niti čuo niti vidio, nismo stranka u pregovorima, ali mislimo da postoje smjernice, barem, barem što se tiče e, mišljenja Europske središnje banke u ishodu ovih pregovora, ali ishod bi trebao biti zaštita jedinstvenog e, tržišta i očuvanje i zaštita te pravo na produbljenje integracije monetarne unije u budućnosti. A druga stvar je pitanje toga kako zemlje mogu činiti ono što sam ja rekao da bi trebalo a u sklopu pravila. Mislim da postoji dovoljno dokaza. Naime, prvo, kao prvo nije mi teško još jednom ponoviti da proračunski sastav je u svakom slučaju jednako važan ili važniji od ukupne veličine. Druga stvar. Dovoljno je dokaza da, je, da postoji fleksibilnost u postojećim e, propisima. I komisija upravlja tom fleksibilnošću i ona je i čuvarica te fleksibilnosti. I dovoljno je dokaza da, ako uzmete u obzir većinu zemalja eh, eurozone, ne možete zapravo reći da im se proračun smanjuje. Da, zaista to ne možemo reći. Svaki usporedba koju, koju bismo napravili na globalnoj razini pokazala bi da to nije tako. I vidimo laganu ekspanziju ove godine u proračunima što će pomoći oporavku. A što se tiče banaka eurozone, mislim da sam već e, ranije rekao. Dakle, da da je situacija u bankovnom sektoru danas e, puno drugačija od one kako je bila 2012. E, najvažnije banke su ojačane, njihove pozicije kapitala su ojačane u proteklim godinama posebice za značajne institucije, e, zajednička ocjena e, sa razine 1 povećana je sa 9 na 13%, što znači da su sada otpornije na negativne šokove, a kvalitet bankovnog kapitala također je nešto što se poboljšalo. Također, e, rekao sam da 2015. banke pod našom nadzorom, znači značajne banke, su povećale svoju dobitu odnosno 2014. I spomenuo sam i da postoji jedan niz banaka koji imaju e, povišenu razinu nenaplativih zajmova, ali rekao sam i koja je procjena Europske središnje banke u odnosu na to, znači ti nenaplativi dugovi, e, zajmovi utvrđeni su u sveobuhvatnoj procjeni, a korištenjem po prvi puta zajedničke definicije, te od onda su za to uspostavljene odgovarajuće rezerve o bankama. Znači nije to neočekivano, e, neće sada doći e, neobrazloženi zahtjev za daljnjim rezervama i sveobuhvatne procjene i nadalje. E, jedinstveni nadzorni mehanizam zna da e, za bavljanje nenaplativim dugovima treba vremena i da to treba napraviti na propisan način. I nisam dobro možda u potpunosti shvatio četvrto pitanje. E, pitanje rekapitalizacije u Italiji. Neki su rekli da je postao različiti tretman prema drugim rekapitalizacijama a neki kažu da nije postao diferencijalni tretman, dakle mislim ne postoji naravno nikakva razlika u postupanju. Rekli ste da bi se postupanje prema Italiji bilo drugačije nego negdje drugdje. Ne, ne, ne postoji nikakva razlika u postupanju prema bilo banci. Razlog naime za stvaranje i postojanje jedinstvenog e, nadzornog mehanizma je da se osigura da primjena nadzora bude konzistentno primijenjena u cijelom europodručju. Dakle, to je važno imati na umu. I to je u samom korinu i temelju motivacije svih koji rade u jedinstvenom nadzornom mehanizmu i u središnjoj banci također. Hvala, Permoš Hvala predsjedniče. Mogu li se samo vrlo kratko vratiti na pitanje koje mi je postavila Eliza Ferrera o Bejlinu, o sanaciji vlastnim sredstvima. Rekli ste da tu postoje različite komponente, ali moj problem ovdje je da obzirom na stvarnost u kojoj se nalazimo, postoji dojam da će mehanizam Bejlina stupiti na snagu, a da druge dijeliće slagalice neće još biti tu i, kako, i da će to ugroziti cijelu, cijelinu mehanizma. Pa bismo mi možda htjeli možda jedan konkretni odgovor e, od vas o tome. A također ste rekli da u ožeku kada ste revidirali Zgubili smo mikrofon, oprostite. Dakle, u ožujku kada ste radili reviziju buduće monetarne politike da ste uzeli u obzir monetarnu politiku koju vode banke. Znači ili to da ste zabrinuti na način na koji banke koriste e, sredstva koja su im stavljene na raspolaganje ili naprotiv to misli da, e, ili se time misli da na strani zemalja članica ministri financija treba više učiniti kako bi osigurali budućnost Europe. Ako mogu još treće pitanje koje je povezano s drugim, odnosi se na vremenski okvir. Dva puta ste odgovorili na pitanja o pregovorima sa Ujedinjenom kraljevini i vi ste jedan od autora izvješća pet predsjednika i možemo vidjeti da Postoje iz niz tenzija, e, naime da ki treba konsolidirati, a vrijeme radi protiv nas. E, znači, uzevši u obzir ova ograničenja vremenskog okvira koja nameću pregovori sa jedinom a koji neće biti završeni samitom ovog tjedna, da ćemo trebati čekati na ishod, ishod samog referenduma. Znači li to da e, vrijeme koje će biti potrebno za provedbu europskih predloga, da će taj vremenski rok postati upitan i problematičan. Hoćemo sad vidjeti ubrzanje e, ovih rada na e, implementiranju adekvatne fiskalne politike od strane vlada, što ste spomenuli uz monetarnu politiku koju provodi Središnja banka. Hvala. Kao odgovor na vaše prvo pitanje na BRT, naravno trebaju nam i e, druga dva stupa e, iz direktive oporavke i sanacije banaka, ali e, znači direktiva je promijenila stvari na bolje i aranžmani koje sada imamo o san, i banaka su zapravo isti. Naravno da postoje neke razlike između zemalja, ali ključ za uspješnu implementaciju direktive o predstavnici banaka je u tome da e, banke imaju dovoljni kapacitete za apsorpciju gubitaka. Drugo, e, provedba propisa u odgovarajućem vremenskom okviru i na vrijeme. Treće, harmonizirana primjena e, propisa od strane nacionalnih vlasti. To je naravno, postoje još neki elementi koje nisam ranije spomenuo, a to je prijelaz na novi režim e, je vrlo važna stvar za koju je potrebno uložiti posebne napore i u smislu transparentnosti od samih banaka i nacionalnih nadležnih tijela kao i u smislu financijskih informacija za sve štediše koji investiraju u obveznice banaka. Naime, lako je reći da bi ljudi trebali razumjeti da je kupovina obveznica riskantna stvar. Lako nama to reći, ali očigledno nije e, nešto što je svima baš e, jako jasno ili e, nužno jasno i to je nešto čemu treba, što treba pojasniti dodatnim informacijama. Znači treba postojati odgovarajuće mjesto za informiranje. Također trebamo ići dalje što se tiče osiguranja depozita. E u tom ćemo trenutku onda imati dobro organizirani kompleks propisa. E, ali idemo u smjeru tog e, cilja. Druga stvar. Eh, što se tiče eh, likviditeta eh, banaka i kako banke koriste svoje sredstva. Dakle, mi imamo dokaze posebice što se tiče Teltra, programa kupovana imovine, odnosno aktive. Sve su to mjere koje su znatno doprinjele osiguranju toga da novac koji se pozajmljuje od ECB od strane banaka E, se doista koristi u stvarnom gospodarstvu, u realnom e, gospodarstvu. Znači vidjeli smo spredove između velikih e, tvrtki i malog i srednjeg gospodarstva, znači vidjeli smo e, također da se u svim područjima pozemljivanja i kredita polako poboljšavaju stvari zbog raznih mjera iz monetarne politike. Treće pitanje e, odnosilo se na izvješće pet predsjednika. Znadete da izvješće pet predsjednika ima dva različita obzora. Kratkoročni obzor u kojemu treba poduzeti odgovarajuće aktivnosti i izvješće pet predsjednika popisuje te aktivnosti, te postoji i dugoročni obzor u kojemu se je jedna dublja integracija monetarne unije. Ali u tom se izvješću ništa ne govori o tome e, da taj dugoročni obzor ovisi o pregovorima s Ujedinjenom kraljevinom. Naime, ova dva pitanja trebaju se i moraju nezavisno razmatrati. E, zahvaljujem Marko Serber. Zahvaljujem predsjedniče, dragi. Dragi, ich möchte nochmals auf äh, das Thema der Stabilität. Još jednom äh, kada govorimo o stabilnosti banaka, vi ste äh, također nadzorni za preispitivanje bankovnog sektora kao i za nadzor najvećih banaka u eurozoni. Nedavno je uspostavljeno da je kod jedne od većih banaka koje su pod vašim nadzorom E, da su takve takozvane konvertibilne obveznice došle pod pritisak i pritom se radila o banci koja je nedavno e, prošla stres sa prilično dobrim uspjehom. Znači pitanje što se tiče vašeg nadzora e, koliko je to siguran signal stabilnosti tržišta ili možda stabilnost nije toliko dobra kako ju je procijenio test otpornosti, stres test. Hvala. Well, I, um, I... Pa, moram reći da da, ovo pitanje treba postaviti e, predsjedatelju jedinstvenog nadzornog mehanizma koji će sutra govoriti na, u kontekstu međuparlamentarnog tjedna. Ali mogu li samo primijetiti dakle da su sadašnji razvoj tržišta više povezan sa općenitim faktorima koji su povezani sa slabljenjem gospodarske aktivnosti globalno. Zahtjevi za kapitalom nisu se materijalno promijenili niti povećali odnos na prošle godine, a financiranje banaka svakako da će imati prednosti od e, jakih kapitalnih pozicija, pozicija kapitala. A što se tiče e, specifičnih instrumenta, e, se nadzorni mehanizam rekao je da će slijediti e, nadzor EB za bankarstvo, o maksimalnom iznosu da distribuciju e, iz CRDA 4 direktive o zahtjevima kapitala 4. Dakle, ovaj, e, ovaj prag je nešto o čemu se intenzivno raspravljalo i analiziralo i također e, ukoliko banka e, e, prekorači zahtjeve kapitala iz stupa 1 i 2 i, i kombinirane basere, pokreće se taj mehanizam. Znači, mnogo je govoreno o neprozirnosti, netransparentnosti ovih uvjeta za pokretanje ovog mehanizma i odgovorit ćemo naravno na to, ali trebate imati na, e, na umu da jedinstveni nadzorni mehanizam ne zabranjuje objavu informacija, a neke su banke doista i prisiljene e, objaviti informacije temeljem e, zakonskih okvira. A kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, postoje kod nekih banaka određene situacije, mogu li se vratiti na to u svom tekstu, ako mogu to pronaći samo čas. Clearly some parts of the banking sector in still face a number. Znači rekao sam da je niz banaka e, pod nizom e, izazova. Neki se boje troškova litigacije i restrukturiranja, e, a postoji još jedna skupina banaka koja još ima po sa naslijeđenim aktivom. Ali mislim da bi predsjednik jedinstvenog nadzornog mehanizma mogao bolje odgovoriti na ova pitanja. Znači, radi sa ovoj banci koja jest obuhvaćena u sveobuhvatnu procjenu, je li to bilo vaše pitanje? Ako smijem samo još jedno brzo raditi se o pitanje e, e, ovih mehanizama koji su e, smišljeni kako bi donijeli više stabilnosti u bankovno tržište, a sada postoje i e, dodatni pritisci, naime recimo radi se o pitanju e, pretvaranja u vlastiti kapital e, i utjecaja na tržište, e, financijsko tržište. Znači, radi se o trenutku pokretanja mehanizma a to je pitanje kao što sam rekao, e, pitanje koje treba postaviti predsjedniku jedinstvenog nadzornog mehanizma. Znači to je razlika između monetarne politike i nadzornih odluka. Thank you. And by the way, we are discussing intensively with Da, mi raspravljamo intenzivno sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom o tim trenutku kada se pokreće mehanizam postoji e, različita mišljenja naravno E, stavljanje u istu e, košaru kokosa sa e, obveznica i dividendi nije najbolja ideja. Jakob von Pajsaker. Hvala predsjedniče. Nažalost moram se vratiti na dvije, dvije stvari koje su već spomenute. E, nešto što se tiče e, pisma predsjednika Tuska e, u vezi referentuma o Brexitu. U prethodnim odgovorima pokazivali ste neku određenu optimizam što se tiče pitanja jedinstvenog tržišta i zajedničke valute, za koje ste rekli da se autonomna pitanja koja se ne preklapaju. Ja bi bio sretan da je to tako i da je to doista tako, ja ne bih onda niti smatrao da bi to bilo važno pitanje za Veliku Britaniju. Niti bi se o tome razgovaralo u pregovorima. E, međutim, nekako naginjem vjerovanju da ako oni misle da je to e, važno pitanje, to znači da postoji preklapanje i upravo je to poteškoća u e, tom e, u, kod e, jedinstvene valute. Naime, treba pogledati postoji li potencijal za konflikt između ova dva područja. Znači, prvi dio mog, mog pitanja je možda da vas malo potakne da nam kažete nešto više o tome. Postoji li mogućnost za neke sukobe između ova dva područja kako bi oni mogli biti riješeni? A drugo se pitanje odnosi na nedavne e, financijska previranja a u odnosu na dobro zdravlje nekoliko velikih e, europskih banaka i kao što ste sami rekli e, ova previranja nisu zbog nekih zabrinjavajućih velikih događaja nego zbog toga što je makro izgledi su malo, malo loši. Čak se nije razvanio stres testu, samo nešto malo manje od toga pa ipak smo vidjeli tako veliku i znatnu reakciju. Znači za e, ovaj e, događaj, razvoj događaja može se reći tri stvari. Prvo bi tumačenje bilo da su tržišta iracionalna, drugo da e, su možda da postoji ipak ozbiljnost oko Bejlina, treće da možda usprko svim poboljšanjima koja su napravljena i koja na koje ste vi već ukazali, ipak nismo učinili dovoljno. Jer ako samo malo pogoršani makro izgledi vode do takvog odgovora, možda onda kapitalni baferi, more, kapitala trebaju biti veći i ovaj maksimum za apsorpciju gubitaka isto tako. so your first question i, I don't want to odgovorim na vaše prvo pitanje. Sound uh, optimistic uh, more than I am. As I said before, the ECB is not... Ne želim zvučati pretjerano optimistično. Još jednom želim ponoviti da ESB nije dio ovih pregovora. Imamo dva načela koja pregovaračke strane trebaju držati na umu prilikom ovih pregovora svako slabljenje je bilo kojeg ta dva elementa bi značilo i financijske posljednice po Uniju i po monetarnu Uniju. Vaše pitanje ću shvatiti više kao poziv da to držim na umu i s tim se mogu složiti i nastavit ću u tom pravcu. To bi trebalo biti dominantno stajalište u ovim pregovorima. Dakle, lideri, predsjednik Europskog vijeća koji pregovara o tom sporazumu bi to treba držati na umu. Drugo pitanje se tiče onoga što se nedavno dogodilo. Riječ je zapravo u kombinaciji čimbenika riječ. Nije riječ e, o nešto lošim izgledima, riječ o vrlo lošim izgledima jer kada je riječ o američkom gospodarstvu. Međutim, nedavno e, djelovanje koje je poduzela kineska vlada pokazuje, to sam rekao na zadnjoj konferenciji za medije, da mm, su na razini svoje odgovornosti kada je kad, da su na razini zadatka kada je riječ o odgovornosti. Međutim, vidimo da su tržišta u ponešto slaboj situaciji. Ne govorimo samo o nesigurnim ishodima, već je riječ i o varijacijama u cijenama nafte i cijenama robe. Međutim, tu je također prisutna i svojevrsna nesigurnost, e, nepovjerenje u oporavak u drugim dijelovima svijeta. Više manje je bilo prihvaćeno da će se situacija poboljšati na predvidljiv način i zato možemo govoriti o e, čitavom nizu faktora. dolazim do konačnog dijela vašeg pitanja. Imamo regulatorni pritisak koji karakterizira politiku dakle, od izbijanja krize. To je povećalo količinu kapitala koji sad banke moraju imati. To sam prije rekao za banke europodručja. Imamo dakle naš pokazatelj koji je sada porastao. To ima utjecaj na javne banke da ih sada čini jačima. Da smo imali ovu dramatičnu fluktuaciju u cijenama, dakle u cijenama robe, tako dalje, prije krize. Uvjerujem sam da bi sustav bio još slabiji nego što je danas. Dakle, sustav je sada nešto jači globalno i u Europi. Ali povrat na imovinu nije slijedio tu tendenciju. Imamo niže rizike, oni se još nisu pretvorili u konkretne podatke. Količina kapitala koja je uložena toliko velika da je povrat sada usko povezan sa rizicima, rizici su niski. Uvođenje novih pravila to nije svjetski fenomen, već evropski. Dakle, kako objasniti oscilacije bankovnih dionica, kad imamo već ove pravila vezana uz belinove, to je dakle još jedna dodatna komponenta. Moramo li sad tražiti još kapitala, više kapitala? od koji su bili zaključci nad nadležnih tijela i šefova vlade, dakle nakon sastanka u prosincu, kada se revidirao program rada odbora iz Bazela, rečeno je da se revizija treba dovršiti bez značajnog povećanja, bez značajnog povećanja kapitala, dakle u prosjeku. we should more with our policies. To ne znači da ne moramo učiniti više s našim politikama, već sam to komentirao. Hvala lijepa. Hvala. Danuta Hubner, izvolite. Hvala lijepa. Vratila bih se na pitanje referenduma u Ujedinjenoj kraljevini. Moram moramo pretpostaviti da su pregovori dovršeni, dakle ne događaju se ovog tjedna. Što se tiče jedinstvenog tržišta, postoji jedan e, sustav kočnica koji se nalazi u ovom novom dilu, dakle, vezano uz e, set pravila za financijski sektor. Ovo se odnosi i na sve zemlje članice koje nisu dio europodručja. Dakle, moglo bi se poći ponovno prema većoj fragmentaciji sektora. Vej visok je taj rizik i to bismo trebali shvatiti jako ozbiljno. Drugo pitanje povezano sa činjenicom, a ne zašto ćete vi učiniti u ožujku. Molim vas, koje prvo pitanje, pita za gospodin Dragi. Ja sam samo htjela reći da su pregovori dovršeni, da je set jedinstvenih pravila možda ugrožen, Dakle, to se sad ne tiče samo više Ujedinjene kraljevine, već i svih drugih zemalja članica. Ne znam kako vi to doživljavate, biste li trebali intervenirati u ovaj postupak i čula sam do sad vaše komentare. Drugo pitanje se tiče monetarnih politika, ono kao oslabljene monetarne politike, one se godinama već kombiniraju sa agresivnom regulativom ima osjećaja da je sve teže predvidjeti ponašanje banaka kada je riječ o promjenama monetarne politike. Ne znam kako dobro sada poznajem moguću reakciju banaka na sve promjene u eventualnim vašim politikama. I moje pitanje je, možete li vi razgovarati s bankama kako to, kako to čine Amerikanci oni su pre nekoliko tjedana počeli promjenu politike, dakle federalne rezerve, osiguravatelji. Vidjeli smo da su dali svojevrsnu izjavu u financijskom, uputili izjavu u financijskom sektoru. A biste li vi mogli nešto učiniti u tom smislu, zamoliti ih da poštuju sustave rizika, dakle, Mislite li da bi to moglo djelovati u Europi? Ispričavam se, imamo li pet minuta. Imate dvije minute za pitanja, veli predsjedavajući. Može, ukoliko postavljate pitanja tri minute, nećete imati vremena za odgovore. Žao me već ste uzeli pola moje minute. Prestanimo s pitanjima, veli predsjedavajući, ovo nije fair, kaže zastupnica. To sam rekao svima, vi ste se približili ovim, ove tri minute i ja sam samo htio upozoriti, kaže predsjedavajući. Well, I, Vaš prvi di, prvu izjavu ću shvatiti kao komentar, već sam jednom rekao da mi nismo dijelom pregovora ali zasigurno ćemo imati na umu ova načula, na načela kada vidimo ishod, e, ishod pregovora. A drugo, čega ste se dotaknuli, da li mi razgovaramo s bankama, to ste mi pitali, da naravno da s njima razgovaramo. I u odgovarajućem formatu koji smo e, si zadali, mi se bavimo posrednicima na tržištu, financijskim tržištima, bankama, oni su danas izvor informacija, u to nema sumnje. E, pravila koja slijedimo su transparentna, jednako je i sa odlukama koje se donose. Njih sam i predstavio više navrata. E, I prije toga nije dolazilo do sukoba interesa. Ali u svakom slučaju mi s njima razgovaramo. Govorimo o službenim, poluslužbenim događajima. Nalazimo se sa njima. Nalazimo se sa predstavnicima industrije u seb u OSB-u. Imamo dakle, kontakte. Uzmemo obzir informacije koje dolaze od banaka, od tržišta i to uključujemo u svoje odluke. Ajmo još 20 sekundi. nije ovdje e, stvorena stalna kupovna moć kojom bili injekcija svježeg novca mogla pomoći. Jeste li mogli staviti na raspolaganje još novca gospodarstvu? Bavimo se svim tim idejama, one nisu sve testirane sa niti jednom središnjom bankom. Mi ćemo se ovim idejama baviti. Želim reći da vidimo probleme, dakle računovodstvene probleme, fiskalne probleme, dakle u kojoj mjeri monetarna politika može utjecati na porezne politike. Hvala vam lijepo, Kostas Mavridas, izvolite. Thank you, Chairman. Hvala lijepa. Gospodine dragi, cijenimo vašu nazočnost i cijenimo vaše napore. Primijetio sam da se središnja banka često kritizira, da djeluju prekasno, premalo. Da ću vam jedan primjer. kada su federalne rezerve započele sa mm, kvantitativnim popuštenjem, ono su odlučili kupiti gotovo sve što su mogle. Kad je sb nakon nekoliko godina započeo istu stvar, znamo što su učinili, bili su vrlo selektivni. Imamo vremena. Želim reći da se jako dobro sjećam. Prije, da smo prije nekoliko mjeseci ovdje imali razmjenu gledišta o mehanizmima koji se tiču nenaplativih kredita. I rečeno nam je da je to u nadležnosti lokalnih vlasti. I sada se čini da Europska središnja banka ima drugačije stajalište. I još jedan komentar. Prošlog tjedna na Cipru mnogo se raspravljalo o ulozi SB-a kada je riječ o primjeni takozvanih nepoštenih bankarskih uvjetna odnosno praksi. Vrlo je heterogen način na koji banke, odnosno zemlje članice koriste taj termin, dakle nepošten, unfair. Moje pitanje vama Ipak pak dosta jednostavno. Vidite li ulogu SBA u pružanju pomoći, znanja zemljama članicama kako bi imali jedinstvenu definiciju dakle zakona koji e, se bavi ovim nepoštenim postupanjem. Odgovor na vaše drugo pitanje je da to bi jako teško. To je zadaća koja potpada pod nacionalne nadležnosti. Mi možemo razmatrati načine na koje možemo pomoći nacionalnim vlastima kako bi one imale jedinstvenu primjenu, dakle, diljem europodručja. Kada je riječ o pravilima ponašanja koje bi e, dokinule, dakle, ovu nepošteno, one bi ovo nepošteno postupanje, međutim, to potpada pod nacionalne kompetencije. Ali razmislit ću o tome i vidjeti možemo li pomoći. Drugo, e, nisam siguran da imam isti dojam o tom događaju. Jednako je kao što sam prije govorio o talijanskim nenaplativim kreditima. Oni mogu možda postati kolateral ukoliko se povinuju određenim standardima. Kao što sam rekao, to je najmanji najmanje standardni rating koji se može postići. Dakle, kako nadležne tijela, dakle, oblikuju monetarnu politiku, kvantitativno popuštanje, to se dakako razlikuju su institucije različite. SAD je e, sustav koji se bazira, dakle, financijski sustav koji se bazira na tržištu i financijski tokovi uglavnom idu kroz tržište, to dakle znači jedan sasvim drugačiji institucionalni okvir od ovog našeg koji se uglavnom temelji na bankama. I aktiva koju banke mogu ponuditi kao kolateral jesu aktive koju nije e, često lako ocijeniti jer je riječ o kreditima malim i srednjim tvrtkama. Jedan od e, razloga zbog kojeg se SB zalaže za transparentnost, sekuritizaciju, su upravo ovi krediti koje želimo imati u obliku koje se oni mogu pravilno ocijeniti te koristiti kao instrument monetarne politike. Zato pozdravljam prijedlog komisije i SB će izdati e, svoje mišljenje u vezi s tim dokumentom. Hvala, Georgios Kricos. Thank you, President. E, president Draghi, it seems... Hvala lijepa. Gospodine Draghi, čini se da grčka vlada ima probleme e, sa primjenom trećeg sporazuma o bailoutu i memoranduma o razumijevanju koji je s tim povezan. Međunarodni monetarni fond tvrdi da se moraju poduzeti dodatne mjere, da postoji veliki jaz između e, kreditora Grčke države Grčke vlade. S druge strane vlada tvrdi da možemo dobiti pozitivno prvo mišljenje i prije kraja veljače. Europska komisija i euro skupina su negdje u sredini. One tvrde da bi mogli imati uspješno prvo ocjenjivanje prije uskrsa ukoliko grčka strana postane učinkovitija u primjeni sporazuma. Koje stajalište SBA u ovom pitanju? Je li moguće dobiti pozitivno prvo mišljenje u skoroj budućnosti? Ili će se grčko gospodarstvo ponovo susreti sa nekom financijskom krizom, dakle posljedicama poput onih prošle godine, koje je vaš stav o pregovorima vezanim uz sustav nenaplativ kredita u Grčkoj. Govorimo o 40 do 50% ukupne e, svote zajmova. Hvala. Rasprave sa grčkim vlastima još uvijek traju, te je prerano sada govoriti o vremenskim rokovima za dovršetak analize. Ključna važnost je da se ova revizija dovrši brzo, ali ona će se dovršiti nakon što se uspostavi čvrst paket mjera i nakon što se minimaliziraju rizici za primjenu programa. Dakle, brzina, vrijeme također bitno, ali i vjerodostojnost same revizije. Dakle, uspješno dovrženje Revizija ovisi o nekoliko elemenata vlasti, trebaju napraviti stvarni napor kako bi se osigurale u primjenu strategije naplate nenaplativih kredita. To je važno za mm, brz dobrošetak revizije, važno je i zato što to znači i nova sredstva za e, grčko gospodarstvo. Potom imamo dakle i porez na prihode, mirovinsku reformu, mm, kada je riječ o mirovinskom sustavu, unatoč reformama od 2010. još uvijek imamo kratkoročne i srednjoročne izazove i tu bi se trebala poboljšati aktuarna i međugeneracijska pravednost. Također kada je riječ o prihod, poreznim prihodima, Mogu reći da još imamo niz otvorenih pitanja i da pregovori još nisu gotovi. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnik Fernandez. In Spanish. Eh, bienvenido, eh, señor Draghi. Dobrodošli, gospodine Dragi. Mm, složeno je u uzimati ovako riječ na kraju sastanka kada su već kolege postavili čitav niz pitanja, ali ja se želim dotaknuti nekih e, ključnih točaka. Unatrag nekoliko tjedana vidjeli smo veliku financijsku nestabilnost i moj kolega Jakob je govorio o potrebi povećanja kapitalnih bafera, dakle banaka. E, moje pitanje je sljedeće. kojoj mjeri zakonodavac e, uzima u obzir e, sekuritizaciju kada je riječ e, o kapitalnim zahtjevima. Zanima me, smatrate li da bi, da bi bilo moguće smanjiti neke kapitalne zahtjeve kada je riječ o određenim vrijednostnim papirima? Potom tu je potreba za stimulansima. Rekli ste da unatrag e, četiri godine da je jedina monetarna politika bila on ekspanzivna i s tim se slažem. Tak za stabilnost i e, rastu je donio i fleksibilnost poboljšao fiskalnu situaciju nekim zemljama i tu se mogu složiti s vama. Međutim, vjerojatno nam je područje, bolje područje primjene za one zemlje kojima je to potrebno kako bi ono to bolje mogle iskoristiti. Mm, tijekom ove godine pol dana koliko sam ovdje u parlamentu smo raspravljali o potrebi zemalja da imaju na raspolaganju ...određene određenog manevarskog prostora za određene fiskalne poteze, je nam možda potrebna stvarna porezna, zajednička porezna politika kojoj mjeri mislite da bi na koji način bi vaši prihodi mogli pomoći poreznoj situaciji u Europskoj uniji? First question is about... Hvala vam. Mislim da je prvo pitanje zapravo vezano uz jednostavnu i transparentnu sekuritizaciju. Spomenuo sam to već prije smatramo da je komisija predložila poprilično snažan paket koji je postigao ravnotežu između potrebe e, revizije europskih tržišta sekuritizacije i potrebe održavanja prudencijalnog regulatornog okvira. Dakle, Središnja banka je dobila zahtjev za konzultacije vijeća i, kao što sam rekao, trenutno pripremamo mišljenje o dva zakonodavna akta. I samo digresija, tijekom prvog e, niza odgovora i reakcija na financijske krize 2008. i 2009. svi oblici sekuritizacije su bili tretirani na jednak način, s obje strane Atlantika. I zapravo je postojala velika razlika između sekuritizacije u SAD-u i do onih u Europi. Dakle, prve su dovele do znatnog e, davanja hipotekarnih kredita, a s druge strane smo imali proizvode koje nisu bili, kojima se nije mogao na transparentan način odrediti cijena. I te su sekuritizacije u tom smislu bile poprilično jednostavne, lako ih je bilo interpretirati i lako im je bilo odrediti cijenu. A to je također odraženo e, defaultnim cijenama. U SAD-u su bile vrlo niske, u Europi visoke, a u Europi niske. I imajući to na umu, predložili smo zajedno sa Engleskom bankom da se definira uži, još jeftiniji, još transparentniji e, komplet imovine koju se može sekuritizirati. I to je nekako suština predloga komisije koji, kao što smo rekli, smatramo da je vrlo snažan kao paket. Kao što smo rekli, cijela je stvar sada u rukama komisije i ugovori nadzor fiskalne politike stavljaju u ruke komisije. No, u krajnjoj liniji, eh, ako uzmemo sva ta složena, vrlo složena pravila koja se primjenjuje u krajnjoj liniji zemlje koje bi trebale imati fiskalni prostora, trebalo bi ga upotrebiti, a zemlje koje nemaju ne bi trebale. I po treći puta danas ću dodati, e, sastav proračuna je jednako važan kao i sama veličina proračuna. Fulvija Martuševo sljedeći ima riječ. Hvala. U Europi je vlada velika zabrinutost e, za stabilnost banaka i za zaštitu štediša i malih e, tvrtki. Direktiva o BRD-u stvara teškoće bankama. Smatrate li da treba ovdje primijeniti klauzulu o reviziji prije 2018. i treba li u međuvremenu pokrenuti jednu kampanju informiranja koja bi zaštitila dakle, štediše i trebali ovdje primijeniti vrlo strogu provedbu, kada, vrlo strogu kontrolu provedbe direktive. Neki aspekti e, novih e, kredita koje je nedavno odobrila talijanska država, da li bi to moglo izbrisati načela koja sada vrijede kada je riječ o vlasnicima kapitala, dakle, govori se o ulasku u jedinstveni holding, to je predviđeno i zakonodavnim dekretom, mislite li da će to utjecati na situaciju na tržištu? With your permission, I'll, I'll, respond in Italian. Ja ću govoriti na talijanskom, ukoliko mi dozvolite. Ne mogu govoriti na drugi dio pitanja, zato što je izvan mojih e, nadležnosti. Moći ćete to sutra pitati predsjednika SSM-a. Što se tiče prvog dijela pitanja, e, mogu reći da su pravila tek stupila na snagu, a već, se govori, već govoriti o njihovoj reviziji bilo bi e, nešto što je teško ostvarivo. Odgovornost za propise je na, ponavljam, na komisiji i na SRB-u. Potrebno je informirati ljude o pravilima, s tim se slažem, to je jako važno. Nedavno iskustvo u Italiji i Portugalu su pokazali da su se ovi propisi usvojili, dakle izglasali prije dvije godine. I treba, i trebalo je iskoristiti, učiniti sve što je moguće kako bi se pomoglo štedišama da razumiju važnost ovih propisa. Kao što sam ranije rekao, lako je reći netko treba znati kada ulaže u obveznicu da je riječ o opasnom instrumentu, da se dakle može izgubiti novac koji se investirao. To je vrlo lako reći, ali treba pomoći ljudima da to razumiju. I zato je tu važna, važna transparentnost, ponašanje banaka, ali i obavještavanje štediša. Thank you. Uh, last speaker. Zahvaljujem. je posljednji govornik. Hvala vam, gospodine dragi. Svi znamo važnost vaše uloge u Središnjoj banci i pružnju podrške realnom gospodarstvu Europe no nismo toliko sigurni u alate koje se koriste. Rekli ste da smo na dobrom putu, da je teško, ali da se moramo držati toga i kao drugi europski građani kada god čitam novine vidim da primjerice talijanski premijer dovozi u pitanje izbore središnje banke ili pak naši američki prijatelji ili savezna banka koja se pita e, zbog čega toliko dugo treba alatima koji su primijenjeni da ponovno pokrenu alate. A isto tako i dioničari su zabrinuti zbog rizika odjeka Grčke na talijanske banke. Saslušao sam vaše komentare o alatima, metodama, ali postoje problemi vezano uz komunikacije i povjerenje. Znamo jasno da je to ključna stvar, povjerenje, informiranje, tako da bi Središnja banka i drugi trebali malo poraditi na tom. I također zanima me da li možda mislite da trebate pomoć u tome. A drugo, vratio bih se na vaš odgovor eh, zastupnici Beres. Vezano s kvantitativnom popuštanje, kažete da ste optimistični što se tiče prenosa u realno gospodarstvo i da razgovarajući s bankarima vidite da stvari dobro idu i mi razgovaramo s bankarima. I na terenu ljudi nam govore da smatraju da je novac prejeftin da bi se do njega došlo. U Belgiji za bankovne zajmove možete imeniti 1,5% kamate i novac jednostavno nije dovoljno skup. Daću vam samo primjer Belfius ili Paribas rade sa neovisnim strukturama unutar Belgije i zapravo ne rađuju dovoljno novca previše novca na raspolaganju nisu zainteresirani za to. Dakle, ne postoji jedan e, razdor između odluka koje se donose u središnjoj banci i učinka na terenu. Možda razgovaramo sa ravnateljima banaka, ali oni nisu ti koji na terenu provode stvarno te stvari. Mm, također slušamo neke ekonomiste koji kažu da je glavni uzrok usporavanja gospodarskog da e, što se je to što je došlo do mjera štednje, a isto tako dolazi do umjetnog blokiranja javnih e, rashoda što utječe na realno gospodarstvo. Thank you. Let me uh, just respond to the third question. Prije svega ću reagirati na treće pitanje. Prilično je jasno da cjelokupna procjena trenutne gospodarske situacije je samo po sebi složena i niti jedna strana ne može reći kako stvari doista stoje. Čak i oni ekonomisti koji tvrde da su stvarne kamatne stope toliko niske, neće predložiti da predložimo naš tijek monetarne politike. Neće predložiti da malo postrožimo monetarnu politiku. Oni će više e, tražiti da se provedu i neke druge politike, prije svega fiskalna politika i javne investicije. Što se prvog pitanja tiče, svjesni smo, vjerojatno smo prvi koji najsvjesniji toga koliko je komunikacija važna. Također vjerujemo, jer smo doista u prošlosti znatno radili na tome, u poboljšanje komunikacije i intensitet i rekao bih e, istančanost naših priopćenja i komunikacije koja je svakako se poboljšala. istina je da kada se stvari zakompliciraju, jer trenutno e, situacija jednostavno je takva, tržišta su nestabilna, potrebno je dodatno uložiti napore upravo u smjeru komunikacije. I slažem se s vama, doista bismo trebali nastaviti raditi na poboljšanju e, komunikacije kada ja kažem vezno uz monetarnu politiku, da ne odustajemo, isto bi trebalo reći i za pitanje komunikacije. Trebali smo više i sve više raditi na poboljšanju toga. E, treća stvar, nisam u potpunosti razumio pitanje, rekli ste da je novac prejeftin, te da ga ljudi ne koriste zbog toga. Nisam siguran da to tako funkcionira. Banke ne koriste novac, govornik kaže, ali ovdje govorimo o lokalnoj razini s obzirom da postoje neovisni dionici BNP, Paribas i drugi koji imaju jednostavno svoje agencije u nekom gradu i tada primjerice ne uspjevaju ništa zaraditi radeći tako neovisno zbog jeftinosti novca. Dakle, tu je problem kako zapravo to kvantitativno popuštanje utječe na realno gospodarstvo. Istina je da vrlo niske kamatne stope koje traju dugo vremena dovode do potrebe za nekim novim poslovnim modelima. Već postojeći poslovni modeli temeljeni su na drugačijoj konstelaciji cijena pasive, primjerice kamatnim stopama. A sada imamo situaciju gdje su kamatne stope niske i pogledamo SAD, mislim da su osam godina već nula. Na neki način nije došlo do propadanja osiguravajućih pozeća u SAD-u. Dakle, poslovni model se na neki način priklonio, prilagodio toj klimi niskih kamatnih stopa. Dakle, ne želim podcijeniti poteškoća koje ova prilagodbe zapravo uključuju. Znam koliko je to složeno i da se moraju i nositi isto tako sa regulatornim okruženjem koje je različito u SAD-u nego u Europi. No, stalište naše je da imamo mandat, a ta je da postignemo stabilnost cijena u skladu sa našim ciljevima, a to je ono što je prvenstveno. I ukoliko taj cilj postignemo, tada smo poštivali mandat koji nam je dan. Gospodarska situacija će se poboljšati, kamate će se podići, štediše i osiguravajuće poduzeća, svi koji trenutno pate će zapravo biti u boljoj poziciji. Ukoliko sada promijenimo monetarnu politiku zbog brige ovih kategorija koje sam naveo, mislim da ćemo u krajnjoj liniji zapravo ići protiv njihovih interesa. Hvala vam, mislim da je bila vrlo zanimljiva e, rasprava o monetarnim pitanjima, pa bih zahvalio svima 21. lipnja imat ćemo sljedeći sastanak ovog tipa. Sada predsjedanje e, prepuštam gospodinu Zalbi i još jednom zahvaljujem predsjedniku Dragiju. A, e, je So we will, we will move on to the next item of the agenda, point 5, 6, 7. Prelazimo na točke dnevnog reda 6 i 7. Uh, eh, consideration of amendments of the discharge 2014 of the European Razgrešnica za Europsko bankarsko tijelo 2006. Isto tako za EIOP-u i isto tako za ESMU. S obzirom da imamo malo vremena i kasnije, bit ću striktan sa vremenom. Prije svega dajem reći izvjestitelju gospodinu Ferberu. Zahvaljujem predsjedniče. E, drago mi je to što ne moram ja samo ovdje predsjedati kod svog izvješća. I što imam evo još jednog zamjenika koji će mi se zamijeniti. Ja ću vrlo kratko, kada pogledamo, a kada smo već s medom raspravljali nacrt izvješća, svi ga imate. Znači, su nekoliko stvari s jedne strane, možemo utvrditi da se e, radi o dobrom i konkretnom e, vođenju računovodstva tri u agencije, ali radi se o nekim e, napomenama koje se tiču uspostavljanja prioriteta a što se tiče proporcionalnosti, znači principa proporcionalnosti i transparentnosti u radu. A i osim toga o tome da se još možda spomene i pitanje financiranja. Znači sad imam još 31 amandmana za EBU, 30 za ESME i EOPU. Zahvaljujem svim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u tome. Velika većina amandmana ide u istom smjeru. E, kao što sam ja to predložio u izvješću, znači za poboljšanje izvješća, zbog čega nemam namjeru e, nikakve pripremati velike kompromisne amandmane, jer tu većinom e, vlada konsenzus kod većine klubova i u skladu su sa i sa E, izvjestiteljima u Sijeni. Vjerujem da će se moći pronaći sve e, u odgovarajućem e, kompromisu, ali mislim da ćemo na kraju svi doći na ono što smo željeli i mislim da je važno također da kod svih se naravno za ESU podupre rađen, način rada i vođenje računovodstva, ali treba ispunjavati obveze koje su ESI e, do koje su joj dade mandatom, samo se radi o tome da ne bi trebala sama uzimati e, zadaće za koje, koje ne proizlaze iz njezinog e, mandata. Znači, postoji malo osjećaj da malo prelaze granice tog cilja. Također govori se o tome da treba birati pristup temeljen na riziku, znači neopasni poslovni modeli ne trebaju biti toliko e, kontrolirani kao e, one koji sadrže veće rizike, ali također treba proporcionalnost biti u postavljena je u odnosu na veličinu institucija. Nadalje, transparentnost u radu je važna stvar, to je također nešto što je e, posljednjih e, godina e, se pokazalo kao put za poboljšanje E, ponekad e, se, se promjene više ne mogu provesti jer su već, e, jer je već stanje odbor odobrio, pa onda više ne treba mijenjati. Dakle, možda treba tu stvari malo poboljšati kako ne bi došlo do takvog financiranja. Ali također možda još reći ili dvije o modelu financiranja, znači ne može to uvijek e, trajno biti samo na teret europskih poreznih obveznika, nego recimo ići u smjeru nekog mišovitog financiranja. Nadam naime, e, poznajem e, zemalje članice koje su se već u potpunosti usredotočile na financiranje iz pristebe, odnosno tu treba pronaći odgovarajuću ravnotežu kako bismo ne bi postigli suprotno onome što želimo postići. Dakle, hvala još jednom svim kolegama i kolegicama koji su eh, se potrudili eh, dati amandmane. Hvala svima i znači još jednom kažem što se tiče amandmana. Velika većina amandmana je tako da ih ja podupirem i eh, osim vrlo malog broja koji se ne uklapaju u smjer. I nadamo se također da je odbor za proračunski nadzor koji je glavni odbor ovdje, neće to se e, brisati, nego će kod tih triju agencija e, ipak e, uzeti obzir sve ono što smo mi sa puno truda izradili. Evo, hvala predsjedniče, a sada možemo e, krenuti sa izvjestiljima iz Sijene, gospodin Ludvigson. Zahvaljujem i za početak želim reći da proces e, se dobro razvija, temeljni nacrt je vrlo dobar. Mislim da to može na kraju dovesti do vrlo dobrog mišljenja i mislim da se svi slažemo da revizori igraju vrlo važnu ulogu u sanaciji računa i mislim da je OPA napravila doista e, dobar posao u svom poslu, tako da mislim da nema tu puno preostalih e, stvari koje su upitne u mojim e, prijedlogu amandmana postoji par stvari koje želim spomenuti. Od 2011. ovo je nadzorno tijelo koje ima vrlo e, ograničene resurse i mislim da bi trebalo povećati resurse u skladu sa širenjem mandata dotične agencije. I mislim da su ti resursi neophodni kako bi se napravila, e, odradio dobro posao. Naime, neka racionalizacija može biti dobra, ali to neće riješiti cjelokupni problem resursa. Nadalje, mandat e, treba bolje iznijansirati. Naime, važno je da se dotično tijelo drži svog mandata, ali svakako važno je istovremeno reći da mora postizati svoje ciljeve, znači treba nam jedno aktivno tijelo koje može poduzeti i preuzeti odgovornost za održavanje financijske stabilnosti. Nadalje, a vrijeme koje je potrebno nadležnom tijelu da prouči odgovarajući financijski model je također nešto što je prilično važno. E, komisija će sada iznijeti predloge i mislim da komisija treba prilično jasno reći kakav je odgovor. Mislim da to sve rad koje obećava, mislim da procesi idu u pravom smjeru i zahvaljujem. Hvala gospodinu Livingstonu, a sada za EKR gospodinu Lunas. Hvala. Mislim da su moji amandmani sami po sebi očigledni, ali samo tri pitanja. Dakle, EKR prvo bi htio da kontrola kod ovih agencija ostane u rukama nacionalnih tijela. Dakle, nismo za promjene koje bi ta nadzornu ovlast e, razvodnili. I također primijetili smo da je niz e, amandmana podneseno e, u odnosu na strogi mandat agencija, zato podupiramo e, takve amandmane. I treće na početku, kao i uvijek, ne vjerujemo da stalno povećanje resursa vodi do bolje učinkovitosti. Naime, priroda Esnograda se razvija i mislimo da bi se i resursi trebali e, na odgovarajući način redistribuirati. Pa e, želimo dalje raditi dalje sa izvjestiteljima i izvjestiteljima smjene na ova tri mišljenja. Hvala. Hvala. Gospodin Torvalds za Alde. Ali bojim se da nije ovdje, je, je. Izvolite. Hvala. E, ja ću govoriti za gospodina Torvalca koji nije mogao biti danas na sastanku. E, dakle, gospodin Torvalc je zadovoljan predlogom koji je pred nama. E, izvjestitelj po njegovom mišljenju da je dobro uravnotežen tekst i gospodin Torvalc smatra da većina važnih pitanja jesu obuhvaćena i također mu je drago što se financiranje spominje u stavku sedmom i neovisna stavka u proračunu je pametan predlog i pomogao bi da financiranje bude puno jasnije nego što je danas. Kada govorimo o nekim amandmanima, gospodin Torvalds e, ipak smatra da postoji još određeni posao koji u sjeni trebaju odraditi. Kao što je ispravno rečeno u tekstu, tu svi se trebamo sjetiti da je Europski parlament bio glavni pokretač napora za uspostavljanje novog europskog sustava za financijski nadzor. Naime, moramo ostati predani e, tim naporima, a veliki dio toga svakako je osigurati da nadležna tijela imaju odgovarajuće ljudstvo i proračun da provedu svoj posao, ali trebamo biti razumni i ne upasti u zamku da tražimo smanjenje broja dužnosnika ali uz to imamo i sve mogućnosti za postizanje dobro konačnog rezultata i gospodin Torvald se veseli nastavljanju suradnje sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u Sjeni. Zahvaljujem. Hvala gospodinu Jeseku. A sada za GUE izvjestitelj u Sjeni. Gospodin Vjegas, hoćete li vi govoriti u ime? Ne, nema nikoga iz gue za zelene, gospodine Ikut. Zahvaljujem ja ću vrlo kratko jer kao što je e, već izvjestitelj rekao, mislim da e, se po ova tri izvješća i različnici uglavnom slažemo u mišljenju, pa nije potrebna velika rasprava. Ako pogledate amandmane s naše strane, mi smo fokusirani na veću transparentnost i svakako također na e, objavljivanjem sastanka sa dionicima. E, mislim da je to također nešto što bi se moglo e, naznačiti i e, također metodologiju za tehničke standarde bi trebalo možda činiti i transparentnijom. To bi bilo vrlo korisno. Inače što se toga tiče, podupiramo smjer u kojemu ide tijelo izvješće samo što se tiče amandmana e CR, e jer i nakon e, što smo nakon krize krenuli u stvaranje nadzornih tijela EKR gotovo da traže manje nadzora. Možda sam to krivo isčitala, ali nekako mi se čini da se nekako možda u potpunosti ne priznaje važnost nadzornog rada od strane e ali dobro, možda sam to krivo iščitao. Ali inače mislim da se u većini ostalih stvari slažemo i pa ćemo vidjeti sada je li možda sam ja to krivo iščitao amandmane ekr Hvala Basa. Za FDD nema nikoga. Za NS gospođa Kapel. E, hvala. E, ja se slažem sa onome što, rekao, što su izvjestitelji u sjeni rekli. Dakle, što se tiče ove tri razrišnice, e, za 2014. smo imali pozitivno mišljenje revizorskog suda, a u ovim izvješćima su prioriteti uspostavljeni na odgovarajući način, temeljem proporcionalnosti, kao što je rekao i sam izvjestitelj. Znači, treba nam pristup temeljem rizika, ali i prema veličini dotičnih institucija, ali i rezultatima revizija koji e, kažu da treba smanjiti kompleksnost, e, a čime dolazim do sljedeće točke, transparentnost je važna i trebamo polagati puno vrijednosti na transparentnost e, i uz pomoć stručnosti ovog e, doma također. Nadalje, ovo bi se sva tijela trebala ograničiti na svoje mandate, a ne provoditi dodatne aktivnosti. E, naravno da to ponekad bude e, primamljivo, ali nadležna tijela treba ispunjavati svoje zadaće na dobar način i ako to čine Mislim da bismo trebali preći na sustav e, nekakvog mješovitog financiranja jer oni bi trebali imati dovoljne proračune da odgovore na izazove koji su pred njima. Rečeno je već od 2011. da se resursi sve više smanjuju, a da bismo izašli u susret tome potrebno nam je mešovito financiranje i u tome u potpunosti podupirim izvjestitelja. Hvala gospođi Kapel. Još netko spontano se javlja za reč? Ne. Ako ne, gospodin Serve, izvolite. Zahvaljujem na ovom svom potpori. Onda sljedeći tjedan možemo sve izglasati i kao što sam rekao iskoristit ću sljedeće dane da provedem još nekoliko razgovore, ali vidim da smo na pravom putu sa širokom potporom i zahvaljujem na tome unaprijed. Ima još e, nekoliko amandmana koje ne mogu podupriti, a to sam već rekao, dakle oni koji smanjuju i razvodnju ono što sam pokušao formulirati. E, radi se o raznim e, dobro, klubovima ili recimo tamo gdje se kritiziraju stvari koje su u mandatu ESE, znači ne možemo tu Eh, ići u te stvari bez mijenjanja temeljne uredbe, a nadalje još jedan mali skupina amandmana je u takvom smjeru da ih ne podupiramo, ali većina u potpunosti jest i vjerujem da eh, ćemo to u raspravi i da smo to vidjeli sada isto u raspravi da se uglavnom slažemo u tome. Hvala. Dobro. Mislim da nismo, nažalost, e, još u okviru vremenskog roka, ali ne, dobro, prije nego što krenemo dalje, još i izvješćujem da će glasovanje u Ekonu biti 22. i 23. veljače, a glasanje u, u, u 23. ožujka u glavnom odboru i u travnju na plenarnoj. Pa sada sljedeća točka dnevnog reda. To je prva razina mišljenja o prospektu koje je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednostnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje. Znači radi se o direktiva o prospektu koja je ključni, ključna direktiva tržišta kapitala koja će omogućiti prikupljanje kapitala na tržištu kapitala pa izravno dajem riječ gospodinu Debakeru. Zahvaljujem eh, svima. Da pa kako kao što ste rekli predsjedniče, ovo je vrlo važan prijedlog. Prvi prijedlog, konkretni prijedlog koji proizlazi iz akcijskog plana za uniju tržišta kapitala. Kada pogledamo sam prijedlog, mislim da možemo vidjeti da prijedlog koji je pred nama dobro, prilično dobro izveden. Naravno da tu još postoji određeni prostor za amandmane s moje strane i strane kolega, ali samo da podsjetim cilj, na cilj ovog prijedloga. Mislim da glavni cilj ovog prijedloga je poboljšati zaštitu investitora. Sa sobom sam ovdje donio jedan takav prospekt, uvijek je to lijepo vidjeti. Ne znam, bili normalni investitor uspio pročitati ovo sve, ovih 500 stranica prospekta. Ako dakle želite poboljšati zaštitu investitora, ulagača treba pojednostaviti postupak i sadržaj e, prospekta što će dovesti do smanjenja troškova financiranja za tvrtke, posebice za malo i srednje poduzetništvo, a posebice ako želimo da budu aktivne na tržištu kapitala. Prosječni prospekt e, košta oko 700 tisuća eura do milijuna eura, što je puno, puno previše za većinu tvrtki na europskom tržištu. A naravno, po poboljšanju pristupu kapitalu malih i srednjih tvrtki, one će bolje rasti, i također možemo pomoći e, tvrtke, tvrtkama sa smanjenom e, tržišnom kapitalizacijom. I mislim da je posljednji jako dobar element ovog e, predloga, ta konvergencija u svim državama članica Europske unije kao potpora unije tržišta kapitala i mislim da doista trebamo imati jedinstveno tržište kapitala gdje zemlje članice neće postaviti svoje vlastite pragove, nego ćemo imati integrirano tržište u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, kao što sam rekao, puno dobrih elemenata u ovom prijedlogu. Prvi svakako je što će biti uredba, ne direktiva, što će, pre, što će ukloniti prepreke za funkcioniranje internog tržišta vrednostnica, zatim postoji prag do kojeg tvrtke iznad kojeg tvrtke trebaju proizvesti prospekt, radi se o 10 milijuna sada, znači 10 ili više e, milijuna, znači e, su prag e, i važno je da postoji e, zajednički prag na razliku, razine Europske unije, te da postoji jedan olakšani režim ispod 500 tisuća, znači tako se uzme u obzir crowdfunding i tako dalje. Mislim da je to također dobar moment. Također, sažete informacije, ove ovaj samar je također dobra stvar koja daje e, pregled e, ulagačima e, bolji uvid i posebni režim za česte izdavatelje koji onda mogu lakše pristupiti redovito tržištima kapitala. Također postoje još neki elementi koji su možda na raspravu. Jedna od glavnih stvari ovdje koja mene brine kako ćemo u ovom predlogu osigurati konvergenciju između zemalja članica, znači u propisima, u pragovima, a kako bi se olakšalo tvrtkama da e, prikupljaju kapital u zemljama članicama. Naime, neke zemlje članice sada imaju prag od 500 tisuća, milijun, dva milijuna, iznad kojeg e, doista se traži veliki prospekt, a ispod toga neki manji, možda režime, lakši režim, ali e, teško je dakle vidjeti između zemalja članica u kojem smjeru tko ide pa je poziv parlamenta i vijeća da ima, treba imati na umu filozofiju stvarno integrirane unije tržišta kapitala. Drugi element je također da treba osigurati da nađemo način konvergencije nadležnih tijela i postupaka. Naime, ovdje sada vidimo puno divergencije između postupaka u zemljama članicama. Ponekad je to na e, prednost, e, ali ponekad e, ide protiv malih investitora njihovog izlaska na tržište, znači trebamo vidjeti kako se ove postupci, e, kako olakšati sve te postupke oko prospekta. Rasprava se naravno vrti oko malih i srednjih tvrtki koje želimo da se uključe u uniju tržišta kapitala. Želimo ojačati njihovo financiranje ovdje, pa Posebice u članku 15. E, komisija objašnjava kako bi trebalo izglasiti taj olakšani režim, light režim. I također fleksibilnost za sekundarna izdanja u članku 14. i univerzalni registracijski dokument iz članka 9. Za jačanje zaštite investitora trebamo početi razmišljati o tome kakve informacije mali ulagači trebaju imati da bi donijeli dobru odnoku i kao što sam rekao, ovaj prospekt je način da se to postigne. Poslije tu još neki elementi koje bi trebalo raspraviti možda se izvestujemo sjeni s vama. E, prvo se radi o odgovornosti trećih zemalja, naime sustav koji se predlaže neće funkcionirati pa moramo porazmisliti kako ćemo omogućiti stranim investitorima i tvrtkama da uđu na naše tržište na primjer uklanjanje izuzeća za obveznice iznad 100.000 eura, znači to treba uzeti u obzir u smislu fleksibilnosti na tom tržištu. Također puno je stvari prepušteno za delegirane akte, drugu razinu i sad raspravljamo s komisijom i drugim dionicima kako će izgledati neke od tih mjera, ali to treba doista uzeti u obzir i možda povući neke od elemenata e, sa, umjesto sa ove druge razine na ovu našu sadašnju razinu rasprave u okviru same uredbe. I također važno je za tržišta da osiguramo da imamo implementacijski rok koji će biti izvediv i jasan za tržište. Dakle, puno posla još ima, ali svejedno pozdravljam sve vaše komentare i doprinose raspravi. Hvala, gospodin Hvala. Pozdravljam ovaj prijedlog komisije kojim se želi poboljšati sustav prospekta. Dijelim namjeru komisije da se olakša pristup malim i srednjim tvrtkama, tržištima kapitala. To je velik potencijal ovih tvrtki u europskom gospodarstvu. Smatram da je ovo ključan dio prijedloga. Moramo se osigurati da ovo olakša život malim i srednjim tvrtkama. Zato pozdravljam ovaj pojednostavljeni sustav. Ono čime se moramo pozabaviti jest e, teže između prve i druge razine zakonodavstva. Općenito fleksibilne, dakle jednostavni prospekti ono što je potrebno, istovremeno važni su su potpune, točne informacije za investitore u tržište, tu je fleksibilnost, pojednostavljivanje, da dakle, kako će trebati biti usklađeni s ovim potrebama. Pozdravljam e, namjeru kojom se sadržajem žele informirati investitori. Mislim da je dobro da se analiziraju uključeni rizici, da se to iskomunicira na razumljiv način tu ima također još mjesta da se izbjegne preformalan pristup. Imamo još jedno moguće negativne učinke, dakle kada je riječ o ovim proizvodima za ne moramo razmisliti o alternativnim metodama. Imamo još mjesta za pojašnjenje, nadzor, mora se poboljšati i vrijeme primjene te odgovornost trećih zemalja. To je nešto moramo ponovno uzeti u obzir. Hvala lijepo. Ima ime kluba SID, zastupnica Gil. Hvala. Nadovezala bih se na ovo što su rekli kolege prije mene. Ovo je važan um, prijedlog, dakle, za naše gospodarstvo. To će stvoriti pozitivan trend. To može biti način ulaska na tržište kapitala, međutim potrebno pronaći potrebnu ravnotežu. Ovaj instrument mora biti učinkovit. S druge strane, od važnost je da to ostane instrument na koji se investitori mogu osloniti da se zaštite njihovi interesi. Prijedlog komisije je korak u dobrom pravcu. Posebno pozdravljam ovaj element digitalizacije. Međutim, mislim da još e, ima mjesta za poboljšanje. Ovo je ključan dokument za investitore, kako bi oni ga trebaju dobiti dovoljno rano, kako bi donijeli informirane odluke. Prijedlog univerzalne registracijskog dokumenta je važan korak unaprijed. Kada je riječ o nekim detaljima, izuzeće i pragovi, da vidjeti koja je dobra razina, vidjeti što je ono što je predloženo, kako to poboljšati. Važno je uzeti u obzir dakle, narav ovog instrumenta. Tvrtke žele ne žele odati sve svoje podatke, naročito kada djeluju na globalnoj razini. To je teško pogoditi ravnotežu. Međutim, ključan element je, govorimo o pet rizičnih faktora, Rečeno da će to biti teško, da ih moramo e, dodatno definirati. Ja ne mislim da ih treba biti više, ali mislim da bi definicije trebale biti bolje. Također poručeno mi je da je limit od 1500 ljudi isto nešto što bi se možda moglo izmijeniti. Imamo i obavezu otkrivanja, dakle podataka vezano uz direktivu o transparentnosti, to je pozitivan pomak. Međutim, moramo poraditi na tekstu kako bi se tamo pokazale sve relevantne informacije. Potom vrijeme vezano uz instrument 50 je postotak neuspjeha, dakle prospekta one koje ne uspiju postići svoj cilj. Mislim da je važno da pogledamo kako se možemo osigurati da brojka bude manja. Imamo također pitanje vremenskih rokova kojim se možemo pozabaviti. Još jednom već sam jednu pohvalila u univerzalni sustav registracije. Dakle, možemo prospekt podijeliti u dvije izjave potom dakle analizirati, objaviti određene elemente kasnije, to bi mogao biti dobar način razvoja. Nije potrebno ovdje iznova sve mijenjati. Ja se radujem suradnji sa izvjestiteljima i drugim izvjestiteljima iz Sjene kako bismo zajedno vidjeli kako možemo smanjiti dakle, barijere u ovog instrumenta za tržište, naročito kad je riječ o malim i srednjim tvrtkama koje su visoko u prioritetima. Tu je također potreba kontrole, nadzora, poboljšanje te dimenzije, to je nešto čime se možemo pozabaviti. Međutim, moramo biti iskreni i reći da ovo neće biti čarobni štapić kojim ćemo postići sve što želimo postići kada je riječ o produbljivanju monetarne unije. nas imamo zakonodavni pristup ko, koji je ujedničajen, koji je jednak za sve, ali vidimo da situacija na financijskim tržištima nije takva, da je situacija fragmentirana. I sada, dakle, moramo govoriti o strukturiranim proizvodima. I to također nešto čime se moramo pozabaviti. Instrument e, je nešto što neće promijeniti mm, tendencije, da kada riječ o malim i srednjim tvrtkama, ali dobra početna točka. Još jednom ponavljam, radujem se suradnji s kolegama na ovom dosjeu. Hvala lijepo. Vidim da su svi dosta zadovoljni, da su istaknuli važnost malih i srednjih tvrtki u ime kluba ECR, zastupnica von Stork. Hvala, mislim se suradnje u direktivi o, o uredbi o prospektu. Mislim da je ovo dobar prvi predlog i mislim da će to svakako služiti bolje uniji kapitala i prilivu sredstava u Europi. Mislim da ćemo to svi pozdraviti taj cilj. E, također moglo bi se tu još nešto poboljšati. Najvažniji cilj koji ne smijemo ispustiti iz vida svakako je e, omogućiti pristup e, tržištu kapitala i e, što je to skuplje, to se manje isplati naravno za tvrtke, što je prospekt skuplji, dakle to treba uzeti u obzir. Što se tiče pojedinačnih točaka, nekoliko konkretnih prijedloga. Kao prvo i najvažnije članak 1.3d eh, i 3.2b. Eh, znači, prag za male javne ponude bismo možda radije podigli, jer do sada smo imali fiksnu granicu od 5 milijuna eura, a mislim da bi bilo bolje 30 milijuna, možda ne 20 milijuna i mislim da bi e, tu 1.3D to trebalo uskladiti. A također kod ove nove granice, maksimalne granice imamo e, i dovoljno prostora za nacionalnog zakonodavca da o, regulira odgovarajući prostor. A Druga stvar u 3.2a, e, članku 3.2a, e, iznimku za emisije na nacionalnim tržištima. Ako sad pa gledamo europsko tržište i razmislimo da e, uključivanje još jedne dalje zemlje članice treba pokreće obvezu prospekta, možda to nije u smislu e, europske regulative pa možda to bolje bilo brisati, a onda jedan b uredba se ne odnosi na javne ponude na mali eh, krug e, kupaca 150 po zemlji članici, a mi ovdje zapravo reguliramo europsko tržište kapitala, pa bi možda bilo bolje da se ipak orijentiramo u ovoj broju adresata ne po nacionalnoj razini, nego na razini Europske unije, recimo da kažem, na razini Europske unije 2000 ili 3000. I uredba nadalje ostavlja puno prostora za e, delegirane akte na drugoj razini i mislim da bismo možda ipak e, trebali da neke stvari reguliramo i na razini uredbe, a ne ostavljamo toliko prostora e, drugoj razini. Nadalje, ono o čem smo već govorili je veliki broj e, e, sekundarnih emisija gdje bi se moglo nešto više učiniti kod ove e, obveze objavljivanja ograničiti samo na ono što je ključno, a upravo kod 70% višekratnih emisija bi to smanjilo znatno troškove i nadalje što se tiče izdavatelja iz trećih država gdje se od njih traži da imaju posebnog predstavnika imenuje zastupnika, to je dakle jedan propis koji mislimo da možda diskriminira treće države jer one su jedine koje onda moraju imati takvog predstavnika. A zapravo tu ne vidim neki posebni razlog za tako nešto, pa mislim da bi to mogli brisati. I mislim da se ovo to prva razmišljanja s moje strane, a veselim se daljnjem razmjeni mišljenja. Hvala lijepa. Zastupnik Grigas. Então, apenas algumas reflexões mais... Hvala lijepa, nekoliko komentara s moje strane. A govorimo o informacijama i o davanju istih i govorimo o pojednostavljivanju s tog stajališta sam zabrinuta zato što ono što događa u praksi pokušavam pojednostaviti nešto što nije jednostavno. Postavlja se pitanje je li to uopće moguće pojednostaviti. Eh, fictício que não corresponde à realidade na qual temos o cidadão, não é? Com as suas Kao je fiktivni okvir, kontekst, da imamo ljude koji imaju štednju i onda gledaju u koji bi fond to mogli investirati, ali govorimo o tome kao da ljudi idu u trgovinu i odlučuju se koji će proizvod kupiti, ali nije tako. Govorimo o tržištu gdje imamo velike investitore, institucionalne investitore, oni imaju odgovarajuće instrumente, imaju osoblje koje analizira ove investicije na odgovarajuć način. Moramo biti sigurni da se ne daju samo polovične informacije. Mm, analitičari u velikim tvrtkama dakle mogu izvući podatke koji su daleko složeniji nego ovi predstavljeni. Koliko budemo, koliko želimo povećati pristup malim i tvrtkim, e, malim i srednjim tvrtkama, tržištima kapitala, možemo biti jako oprezni kada je riječ o tom pokušaju pojednostavljivanja. Mislim da moramo biti skeptični kada je riječ o uniji kapitala. Mi u biti kopiramo ono što se događa u SAD-u s tamošnjim tržištem kapitala. ali njihova stvarnost je daleko drugačija od naše u Europskoj uniji. Imamo ovdje dosta različitosti koje je naše bogatstvo, imamo kulturnu društvenu, gospodarsku različitost. Sada to pokušavamo uokviriti, stvoriti nešto sasvim novo. To nije nužno dobra ideja, zato što se ne uklapa u stvarnost. O, dobro, govorimo o informacijama, ne moraju biti standardizirane. Dakle, ne bismo sve sve trebali ujednačiti. Ovaj postupak bi trebao pomoći stvaranju, odnosno dostizanju optimalnog rezultata i mislim da to možemo postići. Hvala lijepa. Nemamo zastupnika iz kluba zelenih. Uzet će riječ kolegica. Ja govorim u ime kluba zelenih. Dakle, u načelu se slažemo sa ciljem direktive. Dakle, želimo izbjeći dupliciranje sa drugim zakonodavnim tekstovima. Pozdravljamo ciljeve, dakle zaštitu investitora, stvaranje sažetaka. Vidimo što se dogodilo građanima koji su ulagali u ove proizvode, to se događalo primjerice i u španjolskoj bankama, tamo su pružene lažne informacije o proizvodima koje su nuđene građanima. I s tim u vezi kada govorimo o zaštiti investitora, to je ključne važnosti kako bi se povećale i mogućnosti <laughs> za tvrtke da nastupe na financijskim tržištima, zato što je izuzetno važno povjerenje investitora kada je riječ o ovim proizvodima. Glavna uloga parlamenta u ovom zakonodavnom postupku pronaći pravu ravnotežu između boljeg zakonodavstva i osigurati se bolju zaštitu investitora. Međutim, imamo tu neke elemente s kojima se ne možemo složiti. Tu su neki elementi dakle, vezani uz dodatne informacije koje se nalaze u prospektu. To je nešto što trebamo revidirati. Rok od dva dana nam se čini prekratak. To se već događalo. Dakle, banke moraju produžiti ovaj vremenski rok. Također imamo određene sumnje vezane uz povisivanje pragova, da govorimo o 10 milijuna eura. Imamo studiju učinka koju će prirediti komisija, tu imamo čitav niz razloga protiv ove odluke. Ako dakle, je potrebno imati jednaka pravila za sve unutar Europske unije kada je riječ o troškovima prikupljanja kapitala i na koncu. Također mislimo da se moramo osigurati da prostor bude transparentan, da ga se lako čita, kako bi investitori bili svjesni različitih vrsta rizika koji su povezani sa novim pravilima o bail Thank you very much indeed, Mrs. Molly Scott and Catch the Eye. For... Hvala lijepo, želi se li se još netko javiti za riječ? No, Catch the Eye, I will give briefly the floor to the commission, to Mr. Dobro, dajem riječ eh, predstavniku komisije, izvolite. Uh, we are very heartened by the overwhelmingly positive... Dakle, nam što čujemo ove pozitivne komentare E, njih smo evo, zabilježili, uzeli smo sve u obzir. Cilj je doista bio stvoriti prospekt koji odgovara ovim individualnim situacijama, dakle imamo posebne prospekte za male i srednje tvrtke, za različite dionike na tržištu. Dakle, svaki prijedlog da se ovo još bolje uredi će biti nešto što ćemo uzeti u obzir i ocijeniti. Što tiče pitanja Praga, 10 milijuna jest razuman kompromis, to omogućava i fleksibilnost na nacionalnom tržištu kapitala, a s druge strane je integriran sa europskim prospektom. Ovaj Prag je se također zagovara u studiju učinka Međutim, otvoreni smo za vaše prijedloge i spremni smo da se prospekt prilagodi pojedinačnim tvrtkama i uvjetima. Hvala lijepa. Sada da i riječ iznova izvjestitelju Filipu Debakeru. Hvala lijepa svim vašim na svim vašim eh, domovima, prijedlozima. Vi ste mm, iznijeli čitav niz primjedbi koji su zajednički dakle svim klubovima. Mislim da ćemo kroz dobru suradnju uspjeti pronaći rješenja za te probleme. Razumijete da moramo razviti uravnotežen pristup, dakle između zaštite investitora, to moguće otratkama da kada dođu na tržište, tu će tržište kapitala u budućnosti igrati važnu ulogu u financiranju naših e, tvrtki i financijski sustav će biti stabilniji. Zato je važan element e, unije tržišnog kapitala ja sam pažljivo saslušao one koji su rekli da treba proširiti raspravu o zaštiti investitora, ali nisam siguran da je ovo pravilan način. To je dokument od 500 stranica. Mi pokušavamo ovdje dakle pružiti odgovarajuće podatke, dakle ni više ni manje, ali radujem se vaše suradnje tijekom idućih nekoliko tjedana. Mislim da ćemo, da ćemo uspjeti doći do e, prijedloga zakona kojim će izaći u susret e, svima onima koji sudjeluju u ovom postupku. Hvala lijepo, dakle, 7. E, aprila, dakle, je rok za amandmane, onda imamo uzmanje u obzir amandmana dakle 23. E, svibnja potom ćemo glasovati u odboru Ekon 13. E, lipnja. E, trenutno ne možemo ništa reći o mogućem glasanju na plenarnoj sjednici, ali kolege vere da bi bilo dobro to učiniti što je prije moguće što smo sada ovu točku dnevnog reda, idemo na iduću, to su glasovanja. Predsjedavajući će nam se pridružiti, on želi predsjedati glasovanjem. Pričekat ćemo ga, hvala lijepa. before we go to the vote, uh, we have some announcement to Hvala, evo prije glasovanja nekoliko najava. Parliamentary Week. Europski parlamentarni tjedan, kao što znate. Dakle, 16. i 17. veljače, to su predstavnici nacionalnih parlamenta. Ekon će također održati jedan uh, sastanak, dakle sutra od 15 do 18 sati imat ćemo nekoliko sesija, dakle BEPS-ovi, potom Bankovna unija. Dakle, evo hrabrujem zastupnike da sudjeluju u tom sastanku. Imat ćemo razmjenu mišljenja o ovim važnim temama. Također ćemo govoriti o fiskalnom kompaktu i to u srijedu Podsjećavam da ćemo imati zajednički sastanak odbora sa odborom takse i povjerenikom Sijem, 17. veljače od 17.30 do 19.30. Potom preporuke odluke sa zadnjeg sastanka koordinatora. Imamo imenovanja. Mifid, Mifir, Markus Ferber u ime predsjedništva ESB, godišnje izvješće ALDE Europska investicijska banka, EPP, Competition Policy Report, EFSA, provedba, dakle izvješće zajedno sa proračunom S i za ekon i EPP za, za proračune. Potom smo se dogovorili da ćemo se organizirati konferenciju o provođenju zakona o konkurentnosti. Imat ćemo misije, dakle Frankfurt, SB, 14. ožujka, 12 članova. Grupa financijskih asistenata će organizirati misiju u Grčku, 30. i 31. ožujka, 12 dakle, članova. Mm, nacionalni članovi su izvan kvote potom e, posjet Slovačkoj, to će biti sedam e, članova plus predsjedavajući, dakle koristit ćemo Dontovu metodu i opet dakle izvan kvote članovi iz Slovačke, potom misija u Washington. Dakle, u srpnju i u listopadu po sedam članova. Potom misija u Kinu, Šangaj, Peking do 18. do 23. rujna, sedam članova i potom na koncu godine Valeta, Malta, od 2. do 4. studenog, opet sedam zastupnika. Dosta misija. U drugom dijelu godine koristit ćemo dakle, Dontovu metodu, a to će ovisiti, to će ovisiti o interesu koji će biti iskazan. Imamo je jedan zahtjev kluba vezan uz distribuciju mjesta, ali koordinatori su drugačije odlučili. Ekonomsko upravljanje, dakle razmjena mišljenja sa revizorskim sudom vezano uz pomoć zemljama u nevolji. Dogovorili smo se da ostavimo slot za prips, dakle dok ne nađemo bolji tajming u ožujku već odlučeno da će u centru fokusa biti PSD i MIF. Potom, vezano uz uredbu 2533 kroz 938, dakle prikupljanje podataka, statističkih podataka, a na kredit e, uredba dakle, imam planirani e, sastanak 17. veljače, to sam već rekao, odbor takse i odlučili smo 24. veljače organizirati sastanak sa povjerenicom Vestager, dakle otvoren svim zastupnicima i javnosti. Tu ćemo se fokusirati na zakon o e, tržišnom natjecanju, dakle naročito na ove nove propise i na poznate slučajeve. Dakle, to su bile moje najave. I sada prelazimo na glasanje. Evo, samo sekunda prije početka. Point of the booking list. We we make a test and we open the vote. Testirajmo uređaje. Otvaram glasanje. Nice. Look, perfect. The vote is closed. The test is closed. Test is završen. Uh, with the votes, uh, starting with compromise, uh, the, the first we vote. Dakle, prvo glasujemo o izvješću o bankovnoj uniji. Kompromis A, tko je za? Protiv? Suzdržane? Usvojeno. Amandman 66, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B, suzdržani, usvojeno. Amandman 84, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 86, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 87. Dakle, usmjeni amandman gospodina Valija. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Korporis C. Tko je za? Ah, imaš pravo. Moramo glasovati o originalu bez usmenog amandmana. Dakle, 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Osvojeno. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Originalni tekst, ostavak 5, koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis E, koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno 102, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis F, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis I, tko je u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis J, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvojeno. na 130 povučeno. Kompromis L za, protiv, suzdržane usvojeno. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 135 sa usvojenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržane Mislim da je usvojeno, ali provjerimo. 134 with the roll amendment, yes. Vote is closed. Zatvoren glasanje. Adopted. Usvojeno. Kompromis N dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 156 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvojeno. 160 je povučen, dakle kompromis Q, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis R za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis S za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis T za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis U, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis V, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis duplove, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis X, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Y, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 189 za, protiv, suzdržane usvojeno. Kompromis Z za, protiv, suzdržane usvojeno. Kompromis AA tko je za, protiv, suzdržane usvojeno. Kompromis AB za, protiv, suzdržani, usvojeno. Originalni tekst, stavak 23, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno kompromis AC sa usmenim amandmanom. Prvo dakle usmeni amandman za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis AC dakle bez amandmana za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 215 za protiv suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali provjerimo. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis AD. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 222. Tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasanje. Vote is closed is rejected. 200. Odbijeno 223. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 226 za, protiv, suzdržani odbijeno, 227 za, protiv, suzdržani odbijeno, 228 i 229 za, protiv, suzdržani odbijeno, 230 za, protiv, suzdržani odbijeno, Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 231 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 232 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 233 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 234 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 235 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 236 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 237 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 238 za, protiv, suzdržani, odbijeno, kompromis AI za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis AF za, protiv, suzdržani, usvojeno, Amandman 237 za protiv suzdržani odbijeno, izvorni tekst Stavak 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 248 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst odgovarajućeg stavka za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izvrni tekst stavak 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AG za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AH Ha. Dakle, najprije uspjeni amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički uspjeni amandman. Glasanje je otvoreno. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. Kompromis A i za protiv suzdržan, usvojeno. Amandman 254 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 257 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 260 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst stavak 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2. Dva, Samo drugi dio, jer prvi dio je obuhvaćen kompromisom, dakle drugi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. 274 za, protiv suzdržani usvojeno, 272 za, protiv suzdržani, mislim da je odbijeno, provjerit ćemo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno 273 za, protiv suzdržani odbijeno, 276 s usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvojeno, kompromis A K za protiv suzdržani usvojeno, kompromis A L u dva dijela, prvi dio za protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za protiv suzdržani. Provjerit ćemo elektronički drugi dio glasanje otvoreno. think it's rejected, but vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno je. Amandman 292 za protiv. Suzdržani odbijeno. 291 za protiv. Suzdržani usvojeno. Stavak 37 u dva dijela. Prvi dio tko je za protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio elektronički glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis AN sa uz usmeni amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 315. <clears throat> Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 316. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis AO. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis AP. Za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis Akve uz usmeni amandman za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 359 za protiv suzdržani usvojeno. 355 za protiv suzdržani usvojeno. 357 za protiv suzdržani odbijeno stavak 41 izvornog teksta za, protiv, suzdržanje usvojeno. Uvodna odredba 1 izvorni tekst za, protiv, suzdržanje usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržanje odbijeno. Uvodna odredba 2 od 2 do 6 izvornog teksta glasamo u skupu za, protiv, suzdržanje usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržanje usvojeno odbijeno, amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno, amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno, amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 7 i 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 13 za, identični su, Dakle, tri identična amandmana. Zatim, odredba 7 do 11 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst, odredba 12 za protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna u amandman 10 za protiv suzdržani usvojeno, amandman 11 za protiv suzdržani usvojeno, amandman 12 za protiv suzdržani usvojeno, Izvrnik tekst i ovime završava prijevod sa hrvatskog jezika. Hvala vam. Adopted compromise AR compromise AR in favor against abstentions adopted amendment 20 in favor against